Colleagues, I think we can start. Kolege, mislim da možemo početi. Molim vas da uzmite mjesta. Prelazimo na točku 7 dnevnog reda. To je vrlo važna točka dnevnog reda. Razmatrat ćemo nacrt izvješća o strukturnim mjerama dakle o uredbi Europskog parlamenta i vijeća o strukturnim mjerima kojima se poboljšavaju otpornost kreditnih institucija EU-a. I izvjestitelj nam je podnio izvješće koje je jedno vrlo jako izvješće i u kojem ima jako puno prijedloga izmjena onog ishodišnog prijedloga uredbe kakvog je komisija objavila i mislim da imamo jako puno upravo strateških stvari o kojima trebamo raspravljati, pa bih e, prvo dao riječ našem izvjestitelju kako bi što prije došli do naše diskusije. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih isto toga se htio zahvaliti izvjestiteljima u sjeni jer smo imali puno prilike za rasprave i sad već mogu vama i ostatku našeg, i svim ostalim u odboru reći da nismo postigli punu suglasnost unatoč našim e, raspravama. Tako da to odmah na početku raščistimo. Ali evo, moram reći, ja sam visoko cijenio naše razgovore i mislim da u svakom slučaju svi imamo, e, svi na isti način gledamo na to kako trebamo raditi i kamo trebamo stići što su nam ciljevi a to je u svakom slučaju jedan dobar zakonski akat, akt. A sada, kao u toj našem raspravama sa izvjestiteljima i sjene ćemo vidjeti kako ćemo i gdje imamo osnovu da dobijemo većinu da se usuglasimo oko ovog prijedloga našeg. Što se mene tiče, ja mislim da se trebamo koncentrirati na dvije dimenzije. I ne smijemo ih nikako izgubiti iz vida. Prva, ima veze s onim što je krucijalno za Europsku uniju danas, a to je kako kako doći do investicija i novih radnih mjesta. I tu vrlo jasno naglašavam. Ne možemo nastaviti diskusiju o Mm, i o našim glavnim, tome što ćemo napraviti sa glavnim financijskim institucijama, ako pritom ne budemo gledati kako, gledali kako će se to odraziti na europsku ekonomiju. Danas imamo situaciju da nemamo dovoljno investicija u Europskoj uniji. Jednostavno to pod investiranje iznosi ta rupa između 400 i 700 bili, milijardi eura iznosi, a to je prilično novaca. Ja? E sad, gledano, to je ta perspektiva e, u kojoj moramo sagledati Junkerov plan. On se svodi na godišnjoj razini na stotinu milijardi eura koje se trebaju pronaći i investirati u Europi. Dakle, predsjedeći, a čak i ako se držimo i ako uspijemo realizirati Junkerov plan, to neće još uvijek pokriti ni dio onoga što nam de facto treba. Prema tome, moramo osigurati da financijske institucije Europske unije mogu raditi čitav taj dio posla odraditi. Od e, davanja zajmova preko sekuritizacije do pretvorbe i tranzicije u likvidna, dakle imovine u likvidna sredstva do samog kraja. Sve oni moraju provesti. Jer nije dovoljno samo gledati na jedan dio europskog gospodarstva i samo recimo na financijski sektor i pokušati ga onako kalibrirati koliko možemo. Ne, mi to moramo dovesti u ravnotežu i sve zajedno uštimati, skalibrirati sa kompletnom gospodarstvom Europske unije. Jer vidite, kad je financijska kriza izbila, sve potrebne reforme i sve ono što se smatralo da je bilo potrebnim da se učini, vodilo je do toga da se brže bolje donesu uredbe o kapitalu, kapitalnom tržištu o uzemljivanju. Ali nismo imali parametre za čitavo gospodarstvo. Prema tome kad sada razgovaramo o ovoj uredbi, o ovom dijelu zakonodavstva, mi moramo s time riješiti i premostiti tu rupu, taj nedostatak u investicijama u Europi koji iznosi između 400 i 700 milijardi eura. A po mom mišljenju to nećemo moći napraviti ako sada načnemo jedan čitav niz problema drugih koji su zapravo motivirani time rizicima različitih bankovnih struktura, ali vratit ću se na to. Dakle, glavna tema mog nacrta teksta je da moramo eliminirati rizike kako ne bismo upali u novu financijsku krizu, ali isto tako kako bismo bili u stanju omogućiti, olakšati, otvoriti vrata investicijama koje Europskoj uniji su potrebne. I dozvolite da kažem 400 milijardi eura, ako to budemo ikad uspjeli tu rupu premostiti, to zatvoriti, to će vam odgovarati otprilike s druge strane stvaranje od 5 do 10 milijuna novih radnih mjesta. To je ta važna perspektiva. Druga stvar, drugi aspekt je to zakonodavstvo do kojeg smo do sad uspjeli doći. I e, vi svi znate da imamo CR, CRDF4, MIFID direktivu, MIFID 2, BRRD i tako dalje. Svi znate da su to sve, svi vi zapravo spadate u onaj jedan mali dio odabrani Europe koji pratite i radi na tim zakonodavnim aktima, znate o čemu govorim. Svi su ti akti manje više u isto doba počeli se u isto doba donositi, usvajati i ono što se tiče financijskog kapitala, tržišta kapitala i sanacije banaka i nadzora banaka i tako dalje, tako dalje. Ali, kada? Ja bih htio da svaki taj zakonski akt bude e, jak i da pobuđuje povjerenje i da bude apsolutno kredibilan. I mislim da je odgovornost upravo ovog parlamenta da promijeni način na koji se vode do sada politika i igra u Europi, jer nijedan dioničar ne smije biti onesiguran i ne smije se dogoditi da nijedan fond, nijedan bilo koji fond ili bilo koji financijski servis u Europi funkcionira tako da ga na kraju porezni obveznici moraju sanirati i zato moraju platiti. Prema tome mi trebamo više kapitala, ali trebamo smanjiti rizike. I bit ćemo vrlo sretni što sa nadzorom banaka kada on profunkcionira u cijelosti. Pogledajmo sad banke. Ako nas i šta se događa, ako nas izlažu drugim rizicima, osim onim za koje smo se već pripremili, onda se moramo spremiti i za te druge rizike ali ne možemo reći da univerzalno banke kao takve, zato što su opće banke univerzalnog tipa, da su one i poslovne i rade sa malim klijentima, da su one rizičnije od drugih. To ne možemo reći. Vidjeli smo to isto tako i na stres testovima koje smo proveli, vidjeli smo to u stvarnosti. Zapravo, čak banke koje rade sa malim klijentima, vidimo da investiraju u različite fondove i u čak realno gospodarstvo. S druge strane imamo poslovne banke ili investicijske banke koje sasvim drugčije funkcioniraju. Ne nužno da bi u realno gospodarstvo investirali. Ali mi moramo vidjeti koji rizici mogu postojati. I ako, znate u životu, ako izgubimo ključeve, negdje nam ispadnu, onda ćemo pogledati da li su pod, lamp, pod svjetiljkom E, nećemo ići gledati da li su sad tamo pod svjetljikom na sred ceste gdje nam je lako provjeriti, nego ćemo ići tražiti te ključeve tamo gdje mislimo da smo ih možda izgubili. Ista stvar se odnosi, važi za naše rizike. Dakle, za one univerzalne banke općeg tipa, za koje kažemo da imaju asimetrične strukture i više trguju u odnosu na svoje depozite koje drže, mi moramo tu imati potpuno drugčije kriterije da bi tu procijenili rizik. Jer u novom financijskom sustavu to će biti dio CRDA a broj 4, četvrte verzije, ali bit će i univerzalnije. Jer treba vrijediti u svim zemljama, a zemlje su različite. I to je način da dođemo jednog, do jednog jednoobraznog europskog sustava i da se nosimo sa rizicima koji dolaze. Ali tu kažem da oni koji su nadzornici i vrše nadzor moraju imati mogućnost da ili povećaju kapital ili da pojačaju nadzor, smanje aktivnosti ili odvoje trgovanja od ili različite aktivnosti jedne od drugih. I onda ćemo to povezati sa našim direktivama BRD i CRD4. Mislim da je to jako važno, jer u protivnom, ako prekinemo lanac od zajmova do poduzeća, onda ćemo imati pusto trgovanje sa tim samo fiktivnim komadima imovine i zapravo nećemo ništa naprijed, povećat ćemo rizike i nećemo otvoriti nova radna mjesta. A svi ovdje znaju, mi imamo problema da dogovorimo sve kako bi se da zapravo damo preduvjete da se stvore investicije i stvore novi poslovi, nova radna mjesta. I znamo da će, ako mi ovo sve ne budemo dobro napravili, dvije kategorije ljudi će, dvije kategorije, da kažemo, subjekata će najgore proći. Prvo, mala i srednja poduzeća koja ovise o tom tržištu o kom govorimo. A drugo, o kom čemu nismo do sad govorili, to su sve one zemlje koje nemaju svojih vlastitih banaka, nego ovise o bankama iz drugih zemalja. Jer ako tu dođe do separacije, do odvajanja, onda će najčešće investicijsko bankarstvo se vratiti u matičnu zemlju, a čitav niz zemalja će očito imati jako malo likvidnosti, opće mogućnosti da dođe do neke likvidnosti. I još nešto, a, da kažem još ovo do kraja, pa onda možemo raspravljati o tom. Ako odvojimo a to je u čitavom nizu slučajeva pametno učiniti, a mi ćemo nastaviti s tim ako bude potrebno. Onda moramo biti svjesni toga da odvojene banke neće biti banke u, na, onakve kakve poznamo u normalnoj situaciji. Jer u nekim zemljama neće uopće biti formalne banke kao pravna osobnost, nego će to biti recimo Mnoge institucije će recimo na taj način ispasti s posla. Nove uredbe o novom nadzoru koje razvijamo od 2008. će to će zapravo tome pridonijeti, a moglo bi zapravo podrovati naš vlastitu želju da stvorimo stabilnost i sigurnost. Ja ne želim da sada, zato što smo natjerali ove institucionalne banke da odvajaju svoje poslovanje, otvorimo prostor da bi paralelni bankarski sustav, oni koji djeluju sjene, koji djeluju kao usporedni sustav, dobili više prostora i mogli više raditi. To naime još jedan veliki rizik. A mi želimo više stabilnosti i sigurnosti i to tako da, što ćemo implementirati sve zakonodavne akte koje smo ovdje usvojili u Europskoj uniji. A osim toga je sad zaista trenutak da stvorimo investicije za radna mjesta. I nadam se da ćemo voditi u našem odboru, a i šire u parlamentu, vrlo plodonosne rasprave o ovom nacrtu mog izvješća koje sam vam predložio. Hvala lijepo izvjestitelju, a sada odmah idemo sa našim izvjestiteljima iz Sjene. Prvo Jakob von Weizsäcker. Hvala lijepo predsjedavajući i hvala Gunaru Hekmarku. Stvarno nije bio samo veliko užitak čitati ovo izvješće, nego je bio veliki užitak i raditi zajedno. Međutim, da sada smo prilično udaljeni i bilo bi nam jako teško koliko god imali duge ruke se i preko ovog dosjeja rukovati jer smo tako jako se udaljili u međuvremenu. Pa približite nam se, dođite s naše strane. Pa ne znam, baš sad ću prvo objasniti zašto smo se mi toliko udaljili. Nekoliko općih napomena zapravo ide u samo srce naše rasprave, in media sredstva. Prva stvar je, ne mislim da je ideja uvjerljiva, da si možemo naime priuštiti e, slabe strukture na temelju zakonodavnih akata zato da bi se na kraju ono što je Gunnar Hökmer govorio naša juha razbistrila i da bismo iz toga isplivali i došli do onih nužnih reformi struktura. Ali ja mislim da to nije apsolutno slučaj. Mislim da imamo sa, već sada instrumente u ruci kojima se možemo baviti problemom onih prevelikih institucionalnih banaka koje su jednostavno prevelike da bi ih pustili da, pad, da propadnu. Mi smo na čitavom nizu sastanaka sreli ljude koji su govorili Tila će doći i oni će riješiti sve naše probleme. Ljudi koji su to pobliže pratili znaju da je Tilak se susreo sa vrlo teškim problemima u nekim velikim azijskim zemljama, a osim toga vidimo i probleme preko Atlantika. Prema tome mislim da se ne možemo oslanjati na tilak da će nam oni riješiti, da će nam on riješiti sve probleme. A na našim sastancima smo isto tako shvatili da se ako postoje recimo jedna velika, ma kako velika banka ako ima problema i padne u probleme, tu s tim se možemo još nositi i to riješiti. Međutim, ako je to pitanje sistemskog rizika i sistemskog pada, onda više nećemo moći s ovim što imamo u rukama se s tim izboriti. Mislim da je drugim riječima sam problem onog prevelika da pustimo da propadne, samo od sebe se riješila s jednom takvom bankom, a kako veliko bila, izaći ćemo na kraj ali problem je sistemski rizik. I sad me to dovodi do druge točke. Neki ljudi ovdje govore kako smo zapravo trebali prestati regulirati bankarski sektor i trebali smo se usmjeriti na rast. Ja bih rekao bolje za rast gospodarstva i za jednu dobru alokaciju kapitala ako recimo prestanemo, prekinemo e, niz padova i ne damo da recimo različite grupacije banaka padaju jedna po jedna. Do sada nismo uspjeli postići u ovim situacijama koje smo imali makroekonomske efekte koje smo željeli, ali se nadam da ćemo nastaviti našim putem i da ćemo nastaviti rješavati ovaj problem koji nam se stalno nameće, prevelike sistemi ne smiju pasti. A mislim da je to uglavnom sve i sadržano amandmanima koje smo prezentirali. Ova uredba, po mom mišljenju, ima uglavnom dva cilja. Prvi cilj je bio ojačati naš instrumentari, odnosno naše alatke, unutar bankarne unije i uskladiti ih kako bismo se bolje u budućnosti nosili, nosili upravo sa tim prevelikim bankama koje ne smijemo poslije da padnu. A druga, druga stvar koju, na koju se trebam fokusirati je ono što se odnosi na jedinstveno unutarnje tržište cijele Unije. I u vezi s tim pitanje kako ćemo e, sklopiti kompromise, kako ćemo izvući prioritete. Mislim da jedan ili dva amandmana koji su ovdje prezentirani upravo zastupaju taj pristup da ćemo dozvoliti upravo pokušaj da se ovaj omogući Vickers, odnosno da se nacionalno donose odluke o tako velikim bankama koje su prevelike, a da se ne smiju se pustiti da propadnu. Međutim, to je s druge strane jedna vrlo opasna solucija. Moramo jako, jako dobro pogledati što bi to u praksi moglo značiti. Bojim se da bi se to moglo dovesti do ponovne renacionalizacije donošenja odluka i mislim da bi to bio zapravo opasna stvar koja bi mogla omesti zaživljavanje naše bankovne unije u, u cijelosti. Mislim da bi to moglo biti točno oprečno onome i kontraproduktivno za ono što smo krenuli od početka raditi sa bankovnom unijom. Snaga prijedloga komisije je upravo u tome što prihvaća model univerzalnog bankarstva u Europi. Ne kaže da je univerzalno bankarstvo samo po sebi loše, nego što čini? Kaže nam da mi ne želimo investicijske banke koje de facto se kamufliraju kao univerzalne banke samo zato da bi mogli eksploatirati i voditi ove druge poslove investicijskog karaktera. I sad mi moramo paziti da umjesto da odvojimo to poslovanje ne bismo zapravo ojačali. Dobro, to vrlo teoretski zvuči što vam ja govorim, ali da vam dam jedan primjer koji dolazi od, iz bilance jedne od najvećih europskih banaka. I jedan parametar je tu jako zanimljiv. Što se inače e, pridružuje normalnom financiranju realne ekonomije. Dakle, koja je tu mjera klasična? Zajmovi, krediti. I normalna univerzalna banka bi recimo sa 80% ili možda 70% otprilike svog poslovanja usmjerila na financiranje realnog gospodarstva. Dakle, 70% njihove imovine bi išlo u to financiranje. E sad, kod investicijskih banaka, to je riječ o nekoliko najvećih banaka u Europi, ona se nalazi ispod 40%, dakle količina njihovih sredstava, njihove imovine kojom financiraju pravo gospodarstvo. Prema tome, tu je jako bitno da se e, provedu strukturne reforme i to govori da moraju poduzeti vrlo ozbiljne mjere kako bi to izmijenili. I sad možda još jedna važna stvar koju, na koju je Hökmark aludirao. Kako najbolje izbjeći smanjiti rizike? Naravno, jedan od pristupa je prihvatiti rizike onakvima kako ih vidimo danas. To znači da imamo unutarnje interne modele rizika koje banke razvijaju ili druge modele i na njih se osloniti zašto su bitne opet referentne vrijednosti. E sad, ne, nije da ja Donaldu Rumsfeldu se bojskreno divim, ali mislim da je on ovdje uveo vrlo korisne, stručne termine. I kad govori da ima vrlo ozbiljnih i nepoznatih nepoznanica. I kod svakog modela rizika mi imamo jednu objektivnu zapravo ideju o tome i predožbu šta je rizik, koji bi to mogao biti rizik, ali ima previše nepoznanica i budimo sad praktični. Ovdje su neki amandmani koji su ovdje prezentirani zapravo uvode različite mjere za procjenu i nepoznatih rizika, ali na jedan vrlo opasan način, jer to se odnosi na opseg djelovanja, područje djelovanja čitave uredbe, a zapravo se prag od 13,70 milijardi ostavlja neizmjenjenim i dramatično na taj način smanjuju područje primjene čitave uredbe jer smanjuju broj banaka koje se mogu podvrgnuti jednom detaljnom ispitivanju jer su jednostavno i dalje zadržali iste pragove, iste kriterije koje banke se primjenjuje na koje ne. I mislim da bi morali vidjeti, mislim da bi mogli iz Bazela 3 puno toga naučiti koje ćemo parametre koristiti. Vidite, u Bazelu tri imamo puno pametnih instrumenata koji bi, mislim, i u reformi bankovne strukture bile isto jako pametno, bilo bi ih pametno primijeniti. Zatim imamo pitanje da li treba potaknuti restrukturiranje samo na osnovu onoga što se može eventualno sanirati i riješiti. To je ono što Hrkmark predlaže. Ili bi tu i malo šire, grudnije razmatranje trebalo igrati ulogu. Da vam kažem zašto ja mislim zašto bi bilo problematično samo da idemo po procjeni onog što se da riješiti. Zato što sanacijski plan mora i sama banka predložiti, a to će onda u bankovnoj uniji SEM i ostala nadležna tijela procijeniti. E sad te institucije će onda odrediti da li se banka može ili ne može zapravo sanirati. Međutim, pitanje je da li je to zaista dovoljno objektivno i da li to još uvijek znači da će se ta banka sanirati. Odnosno, ako onda, nakon svega što se u nju investiralo i činilo, ona ipak propadne, onda će izazvati jako puno kolateralnih šteta. E sad, meni se čini da bi takav način mogao ozbiljno oslaviti implikacije ove naše uredbe i ideje ovog našeg pravnog akta. Prema tome mislim da se moramo svesti na to, na tehničku definiciju trgovanja i odvojiti djelatnosti kako bi spriječili to širenje zaraze i linearan pad. Ako jedna banka se ne da sanira, sa sobom povuče i druge u propast. Međutim, imamo tu jako puno inicijativa koje su jako korisne i sa ekonomske perspektive je teško zapravo razlikovati kasnije kako je što znači trgovanje u vlastiti interes, pogotovo ako je trgovanje za vlastiti interes bilo prikriveno. To je dosta teško razpoznati. Kad pogledam ukupnu knjigu svih transakcija koje su provedene u ovom dijelu poslovanja trgovanja financijskog, onda bi se eventualno moglo izdvojiti ono što je išlo recimo u vlastite, za vlastite svrhe, za vlastiti račun. Ali i kažem, i to je vrlo teško odvojiti. Hvala, sada imate pravo da se složite kako se ne slažete. Sada sljedeći izvjestitelj u ime je gospodin Svetka Mal. Najljepša hvala. Evo, Vidim ovaj, e, ovaj juha, kratica, CRD, BRD i tako dalje. Mislim, tu je, tu je puno toga možda bismo mogli poigrajući se tako s tim e, iznaći neko rješenje koje je bilo za sve nas razumljivo. No u svakom slučaju želim zahvaliti izvjestitelju na onome što uradio glede ove, e, ovog teksta i zahvaljujem također i tajništvu koje je toliko e, sastanaka organiziralo sa nacionalnim stručnjacima. Bilo je jako interesantno. Ja nisam i bio na svim sastancima, ali moje osoblje je bilo na mnogim tih sastanaka. No, svakako su postavljena još dodatna pitanja. Jasno je u ovoj raspravi da nastojimo doći do promjene u perspektivi ovog odbora, dakle, htjelo, hoćete preći iz financijske stabilnosti, odnosno da se pređe na gospodarstvo koje funkcionira. vi ste to sami rekli da želite da ostvarite taj prijelaz. No, ne smijemo zaboraviti probleme, a ne mislim da smo baš riješili probleme. Ja se više slažem s vama, Do, uveliko sam e, skeptičan e, glede mogućnosti rješavanja ove institucija koje su prevelike da bi se e, pustilo da propadnu. Bojim se da smo izgubili pet godina. Evo, de e, mi pada na pamet kada trebalo se imati to na umu kada smo došli do pitanjima, pitanja prevelikih institucija za propast, kako bi se pustilo da propadnu. E, mislim da je pitanje odgovornosti rukovoditelja jako važno, dakle na to smo se možda trebali usredotočiti zadnjih pet godina, no eto dolazimo polako na to. E, sviđa mi se do duše ideja koju Ginar hoće, dakle da se usredotočimo na nju, a to je rizik Mislim da je od ključnog značaja za ovu raspravu, no nisam uvjeren da političari trebaju donositi te odluke glede rizika. Ali bismo trebali priznati da neke od najrizičnijih aktivnosti koje su izazvale krizu su na strani maloprodaje, dakle e, davanje kredita ljudima koji stvarno nisu imali nikakvih izgleda da ih otplate. Naravno, tu imamo e, ABS, CDO, CDO CDS, E, koje pomažu, dakle to su fascinantne kratice koje pomažu da se riješe navodno problemi, ali to su maloprodajni e, proizvodi koji, koji stvaraju dodatni probleme u biti. No, e, priznajmo Gunaru da je uložio ogroman trud, ali da li je CRD4 doista riješio bilancu banaka, da li je CRD stvarno riješio E, problem i dao e, mogućnost e, da se upravlja i nadzire banke, a da se ne poseže za novcima poreznih platiša. To je veliko pitanje. u Ujedinjenoj kraljevini imamo financijski sektor koji je disproporcionalno veći od drugih, no treba imati na umu. No, ovo je bila doista zanimljiva rasprava unutar mog kluba zastupnika. Općenito se klub slaže sa E, izvjestiteljima, ali ja osobno i još nekolicina drugih imamo još e, pitanja. Kao prvo, a to je već ranije rečeno, CRD4 i BRD, da li su oni dovoljni? E, unutarnji model banaka. Drago mi je što ste to spomenuli, jer kada se osvrnemo na krizu i modele koje su banke koristile, da li su to bili pouzdani modeli, moramo to provjeriti. Zatim, Belin, kako će to uopće funkcionirati? Glavna komponenta je BRD imam, kad imamo sistemsku krizu, ako nekoliko banaka istovremeno propada, u ostalom taj sistem, nekolicina nas se složila s tim da trebamo što manje posezati sa, za novcima poreznih obveznika, ali sa bailinom, koji će, tko će to plaćati? Pa isti, ali posredstvom možda nekih drugih institucija. Dakle, moramo imati to na umu i razmotriti ovo e, jako važno pitanje kako zaustaviti e, maloprodajne depozite, pologe da ih se koristi za e, e, polog, za, za jamstva. Dakle, meni još uvijek nije jasno da li ovim rješavamo probleme. Dakle, kako to izbjeći u univerzalnim bankama? Jedna od ideja koje imamo u mom klubu zastupnika jest te vidjeti koliko je to održivo imati te bilance, odnosno različite bilance u e, univerzalnim bankama i koliko je održivo, uopće izvodljivo e, e te subvencije. Dakle, evo kako to ide e, sa nacionalnim bankama. Mnogi od nas rade, imaju posla s nacionalnim bankama, naravno, i kak, e, dakle smatra se da nacionalna tijela bi trebala imati te ovlasti da se bave time i kako dakle uspostaviti vezu između e, zemlje domaćina i zemlje e, u kojoj posluje banka, dakle to, ne kažem da se ne slažem s tobom Gunar, ali mislim da to moramo podrobnije analizirati. Zatim tu su još neka pitanja koja si pokrenuo, o ključnim i neključnim stvarima. Dakle, moramo imati raspravu o tome. Dakle, tu postoji jedan dio, e, tu je staromodno e, bankarstvo e, koje radi s depozitima. A ono što mi zovemo depozitima, to nisu pravi depoziti. Danas ljudi kad stavljaju novce u banku, to, to nije depozit koji ostaje u banci. Vi u biti posuđujete svoje novce bankama koje ga, koje ga posuđuju uz veću kamatnu stopu kako bi imale povrat na uloženo. Dakle, kako se postarati da uvedemo više poštenja u funkcioniranje rad banaka i da se vratimo u banke koje rade s pravim depozitima, a ne da se prave da, im, da, rade, da, da rade s depozitima. Dakle, evo, neke od onih aktivnosti koje otirao Gunar, možda bi se moglo to odnositi i na e, maloprodajne banke, na primjer kako, e, kako se možemo postarati da e, da se, da se, da se ne bavimo spekulativnim e, tržištem, već normalnim tržištem i u treba tu i analizirati neke instrumente da li je prikladno da oni ključni, što god mi prozvali ključnim za razliku od neključnih e, instrumenta i funkcija, kako se možemo dakle postarati da tu da ti ključni aspekti nisu izloženi riziku dakle bilo da se to radilo ex ante ili ex post. Ali u svakom slučaju izgleda da imamo iste i rizične instrumente u e, ključnom poslovanju za razliku od neključnog ključnog poslovanju. Dakle, tu ima još puno pitanja postavljenih na koje treba odgovoriti. Ja se pričam, ali ne znam ni jedan od odgovora, ali evo mogu e, nabacati, da tako kažem, e, određen broj pitanja, pa da čujemo eventualno odgovore. Evo, ja doista uživam u ovoj raspravi, ali nažalost ona nije, neće biti od utjehe onima koji očekuju e, odgovore, ali u svakom slučaju se veselim e, raspravi u budućih nekoliko tjedana sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni. hvala gospodine Kamal, sada u ime Aldea Silvi Gular, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala predsjedniče. Hvala tebi Gunar na izvješću imam nekoliko opaski i imat ću na umu ono što su rekli kolege. Najprije želim reći da uveliko cijenim dvije stvari u Gunarovom izvješću. Prva jest ideja prema kojoj naravno nastavimo imati na umu svoj mandat, dakle ne smijemo dovoditi u opasnost e, javna sredstva, sredstva javnih obveznika i isto tako imamo tu ovaj to big to fail, ali isto tako imamo na umu kaskanje u investi, ulaganjima i probleme s nezaposlenošću u velikom broju zemalja Europske unije, jer u suprotnom to ne bi bilo, ne bi imalo nikakva smisla, e, to ne bi bilo konkretno sukladno sa Junkerovim planom i ne bi imalo smisla sjetkati banke na komadiće. Druga stvar, e, utemeljiti se na, imati na umu rizik, Dakle, to je nešto oko čega slažemo. U osnovom kriza je to pokazala. Postoje neka, neke ustanove, razne vrste ustanova koje su suočene bile sa velikim problemima, bilo se radi o europskim institucijama ili američkim. Dakle, tu treba ustanoviti koji su elementi rizika i treba, na neki način stečemo privid da, je, da su banka, bankovne institucije jedini problem. Imam još jednu e, primjedbu i čini se da se to ne pojavljuje dovoljno u našim raspravama. Doista držim do toga. Dakle, trebamo imati na umu da se nalazimo u svjetskom, globalnom kontekstu. Tu ima globalno natjecanje. Postoje opasne aktivnosti koje mogu poduzeti i druge strane. Dakle, cilj je da e, uđemo u trag rizicima, da zaštitimo E, porezne obveznike Europske unije, ali isto tako ne smije to ići na ustrb drugih e, ili na ustrb europskih banaka koje će u krajnjem slučaju biti otkupljena od e, ino konkurenata. U svakom slučaju smatram da trebamo čuvati konkurentnost naših E, financijskih institucija i banaka, jer suprotno, mislim, moramo imati stvar jasno na umu, ako želimo izbjeći svaki mogući rizik, onda nam ne trebaju ni, ne trebaju ni financijska tržišta. Imamo jedan nadut, imamo jaka financijska tržišta u Europi i drugdje i e, taj te bankarske, bankovne institucije je, vrijede e, truda je da ih očuvamo. Treće, slažem s ovim što je rekao Jakob o unutarnjem tržištu. Dakle, tu postoji pravi ulog, e, odnosno opasnost fragmentiranjem. E, više država je unilateralno usvojilo neke neka pravila koja u biti ovise o nadležnosti Europske unije. Znate, brojne države članice podižu žute kartone da vide da ne idemo predaleko, ali evo ovdje imamo određen broj država članica koje su e, koje se slažu s nekim pravilima, a istovremeno govore da se slaže sa načelom e, unutarnjeg tržišta i tako dalje. Dakle, Ujedinjena kraljevina, Njemačka, e, Francuska i tako dalje su usvojile neka pravila, ali mislim da bismo trebali uskoro usvojiti određena pravila kako bismo izbjegli tu fragmentaciju i da bi došlo do zdrave konkurencije malo se manje slažem s onim što je Jakob rekao kada kaže da e, kumuliranje normi e, neće riješiti probleme. Istina je da nismo riješili too big to fail, ali ne možemo pričutati sve ono što je napravljeno i imamo konkretno dva elementa koja mi se čine jako važnim. Kao prvo činjenica što smo prešli na e, jedinstven vid nadzora, dakle imamo jedinstveno tijelo, jedinstven nadzorni mehanizam, i to su mehanizmi koji su dobro upoznati Gunaru i drugima jer su bili izvjestitelji u tome svemu. Mislim da to ne možemo srhirati, to je važan element, a treba ga potkrijepiti još jedan e, e, i taj famozni tilak za koji još ne znamo kako će funkcionirati, ali koji ide u istom smjeru. Dakle, hoću reći da se ne možemo zadovoljiti s onim što je napravljeno, ali ipak smo primorani biti dosljedni do nekle s pravilima koja su usvojena i ovim dolazim do e, zadnje točke svoje argumentacije. Naime, imamo više rješenja pred sobom kako smo iznašli kompromis i među rješenjima. Naravno, nećemo mi danas donijeti odluku i znači rješenje, ali jasno je da ima postoji jedna stvar, a to je ono što, zašto se odrijedi, opredijelio Gunar, i sad to je jedna grozna riječ koja ne prostoji na franskom jeziku, to je, odnosno hrvatskom, to je rezolvabilnost, dakle, e, razdvajanje financijskih aktivnosti imajući na umu, dakle, to da ukoliko trebamo, e, doći, ukoliko treba doći do rješavanja banke, to treba pripremiti. Ima još jedna opcija koja, možda sam ja loše obavješten, ali koja, koja se pojavila e, u vijeću, ali to je jedan prudencijalni instrument, e, instrument za nadzor, E, dakle, može se gledati kako funkcionira struktura banke i određene druge stvari i taj nadzornik može tražiti da se napise određene aktivnosti. E, ovdje primjećujem da u svom mišljenju Europska središnja banka je zauzela e, stav, kristalno jasan stav, te smatra da je market making korisna stvar. se možemo vidjeti od Mitrixa, proprietary tradinga, kako su, kako su se opredijelili a u svakom slučaju sam primio znanje tu ideju da se povjeri e, nadzor, nadzor e, nadzorniku uvid e, u funkcioniranje banaka. Dakle, mislim da bismo na tim temeljima morali naći neko rješenje, kao što to rekao Said Kamal, nismo u ovom trenutku sve propitali, pitali, postoji još ogroman broj stručnih, tehničkih pitanja, ali što se mene tiče, nadam se da ćemo ostvariti dobar kompromis koji će nastaviti u dobar pregovarački položaj glede e, spram vijeća jer ako se ovdje podijelimo onda nećemo vjerojatno uspjeti daleko e, pogurati svoje ideje na e, trialogu, a mislim da je to bila jedna od ideja dakle u prethodnom sazivu da stvori ta vrsta kompromisa, a ja bih voljela da ti taj kompromis, ti kompromisi budu e, utemeljeni na logičnosti, da li, da li imamo prioritet za nad prudencijalnim ili nečem drugom, kako to sve želimo da funkcionira i želimo opet inzistirati, dakle kako napraviti ravnotežu između ta dva cilja koja su oba legitimno opravdana, dakle s jedne strane zaštita E, poreznih obveznika koji ne trebaju plaćati e, institucije koje su loše upravljane, a isto vremeno s druge strane očuvanje europskog financijskog e, bankovnog instrumenta koji je konkurentan i koji daje ovom kontinentu određenu vrstu neovisnosti u svojim financijskim odlukama, jer ukoliko jednog dana postanu sve naše odluke ovisne o bankama koje su pod drugim podnebljima, mislim da nećemo tako učiniti uslugu našim poreznim obveznicima koji žele da njihovo gospodarstvo funkcionira. Hvala. Thank you. Hvala. U ime Guja Fabio Damasi. Hvala predsjedniče. s eh, malim slaganjima koje je Gunnar opisao u, na svom jedinstvenom švedskom diplomatskom eh, način, stilu. Želimo zahvaliti na radnoj atmosferi koju je, izrazno na radnoj atmosferi koju je dosta stvor, eh, napravio. E, moja ruka je isto tako nedovoljno duga da dođem do Jakoba i Gunara, ako želimo dakle da, e, da se rukujemo morat će doći tu i do baranja ruke, bojim se u jednom trenutku. Dopustite da iznesem prvo neke opće primjedbe. Sivi Gular e, pokrenula pitanje gospodarskog rasta. Svi se mi u ovoj prostori slažemo da želimo ostvariti gospodarski rast u Europi. Međutim, uveliko sumnjam da institucije koje su prevelike kako bi propale, da e, one usmjeravaju na rast. Što više, osim ovih e, implicitnih subvencija koje uživaju te institucije, e, može se empirijski vidjeti da one imaju da bi njihova propast imala težak utjecaj na BDP, čak i što se tiče ovih implicitnih subvencija čak i ako pogledamo e, podatke ja nikad neću dovoditi u pitanje dakle, namjer banaka kada financiraju investicije, to se može vidjeti u brojnim istraživanjima, dakle tu, tu imamo jasne krivulje, financijski sektor financira sve do jedne stope, ali kada onda investicije postanu isto više velike, onda mogu imati negativan i Ja u Njemačkoj se bavim eh, Deutsche Bankom, eh, oni mi uglavnom kažu mi smo veliki, mi smo konkurentni i mi nikad ne uživamo u pomoći u subvencijama poreznih eh, obveznika, ali to uopće nije točno ako gledamo IG. Kada je došlo do rješavanja te grupe, to je uveliko, tu se uveliko koristila Deutsche Bank. Zatim imamo srednje mala poduzeća. E, oni e, posežu za bankovnim kreditima, oni ne traže neke nevjerovatne bankovne derivate, E, koje daju, koje koriste velike, velike banke koje su prevelike da propale, a e, imamo tu i Lehman Brothers koji su bili velika investicijska banka, ali njihov problem je bio ne samo taj što su bili investicijska banka, već što je e, kriza potekla iz bankarstva, paralelnog bankarskog sustava, tako da više nisu mogli funkcionirati normalno i Lehman Brothers više nisu oni su bili svi više e, povezani sa oba sustava i ako se osvrnemo na njihov slučaj imamo e, jasnu situaciju. Konačno dopustim da kažem, čak i ako se razgovara sa stručnicima iz Belgijske središnje banke, kažu da ne vide jasno e, rješenje čak kada se radi o kapitalnim tržištima i moram reći da ja nemam nikakvog, nikakvih problema sa nemam nikakvih problema s market makingom, to je, ali to je, to je srž pitanja. Dakle, to je nešto moramo ozbiljno analizirati. Mi vjerujemo ukoliko se uklone e, ove subvencije implicitne, da bi to rasteretilo onaj e, ključni kreditni E, aspekt posla, jer ukoliko su uklone e, subvencije, onda moraju hraniti, da tako kažem, e, investicijske banke, I dopuste mi samo da iznesem još jednu primjedbu o market makingu. Poslije dva moguća rješenja neka specializirana poduzeća koje im trebaju e, financije za kapitalna tržišta, dakle možete ih uputiti specijaliziranim institucijama i dakle obratite se svojim kupcima i možete kupiti specializirane neke proizvode Ja nisam uvjeren u taj način funkcioniranja. Ako vidimo što se dešava u trenutnoj Europskoj uniji, imamo veliki broj e, likvidnosti, ali opet nemamo gospodarski rast. Dakle, moramo vidjeti što i kako s tim. Neki kažu da moramo biti oprezni, da ne uništimo e, u potpunosti univerzalne banke, ali alternativa bi bila a, mogli bi, mogao bih e, e, mogli bismo napraviti neke žute zone i tu imamo neke indikatore koje bismo mogli koristiti prema kojima bismo dali neku diskret, neko diskretsko pravo supervizorima, ali moramo imati jasno određenu razinu do kada će automatski da se napravi razdvajanje e, sektora i E, ti supervizori e, moraju imati neke automat, e, neke okidače kada će razdvojiti razne aktivnosti jer u suprotnom bi mogli biti preopterećeni. Što se tiče što se tiče pitanja saniranja banaka, dakle, evo, što se Lehman Brothersa tiče, <laughs> tu je situacija kad, eh, kad se moglo djelovati tek kad, eh, kad je stvar propala. E, Jacob je spominjao isto tako nešto, ali gleda se gleda se individualno, ba, banke individualno, ali kada su one međusobno povezane, onda je stvar skroz drugačija. Evo, kad nam, ECB e nam je, Europska središnja banka nam je rekla kad e, se govorilo o prvom testu otpornosti, rekli su da moraju e, revidirati taj test otpornosti jer, nije, jer model nije bio dovoljno učinkovit. Tako da mislim da ukoliko ovo mišljenje Europske središnje banke mi ne bismo trebali ovdje olako postupati jer svi oni koji razgovaraju s bankarima E, i onima koji stvaraju te unutarnje e, modele e, rizika reći će, reći vam da su to jako kreativni poslovi, da tu postoje velike mogućnosti za manipuliranje tih modela. I konačno dopustite da kažem što se tiče pitanja izuzeća, mislim da nema nikakvog raskoraka između izvjestelja sjeni Evo, mi bismo sa zadovoljstvom e, se sreli sa kolegama iz e, britanskim kolegama između prijedloga komisije i onoga što treba napraviti. Moramo naći u biti rješenje za kolegi iz e, Velike Britanije, jer ukoliko to ne napravimo i ostavimo prevelik broj mogućnosti za države članice da one izrade svoje E, svoje vlastite sustave, onda se vraćamo renacionalizaciji sustava, onda nećemo riješiti problem koji je upravo naš najveći problem, a to je prevelike da bi propale i međusobna povezanost. Hvala. Thank you. Now for the green. Hvala lijepa. A sada Filip Lambert e, u ime zelenih. Hvala lijepa. E, nakon svega što ste vi rekli, što da dodam. U osnovi ja se u velikoj mjeri slažem i sa Jakovom i sa Fabijom. Ne, ne, svi mi e, slušamo tu muziku. E, previše smo napravili, dosta smo napravili kako bismo regulirali bankovni sektor. U današnje vrijeme tako je teško raditi kao bankar. Mi bismo htjeli posuđivati gospodarstvu, ali vidite, imamo toliko tih propisa pa nam to stvara probleme, dakle, zakomplicirali se nam život. To stalno slušamo. Kada smo imali ovdje saslušanja, isto tako smo čuli da smo, eto, mi naš posao odradili, čak da smo previše napravili. Dakle, stalno nam se govori da bismo se čak morali malo i povući onda nam ukazuju na to što se radi u Americi, da moramo sve to gledati u svjetskim razmjerima. Pa to je tako, a u Sjednjim američkim državama vidite da republikanci pokušavaju već razvodniti neke regulacije financijskog sektora. Jedino što ja mogu reći, ako je u današnje vrijeme nemoguće biti bankar, ako e, jednostavno ne možete, e, to je nehumano raditi, e, zašto i nije dobro plaćeno. Pa onda ja kažem, ako niste zadovoljni kao bankari, zašto ne biste radili nešto dugo, na primjer, možete biti obrtnik, možete čistiti negdje, jednostavno učinite nešto drugo ako niste zadovoljni svojim što sada radite. Fabio je spomenuo neka pitanja koja još uvijek nisu riješena. Ja osobno mislim da sada kad smo došli do trenutka da nešto možemo e, napraviti, da nešto možemo riječiti, po mom sudu čak i malo kasno, Dakle, kada govorimo o Societe General i o nekim drugim bankama i kada se čini da bismo zaista nešto mogli ostvariti, e, ne znam da se sjećate što, prijedloga što ga je bar nje bio e, učinio, a jedan je francuski visoki dužnosnik rekao da je izvršno tijelo e, Europske unije donijelo mjeru koja je bila zaista e, zaista neodgovorna s moje strane, a ako me pitate tako da visočnik dužnosnik ima ono što se na francuskom zove devoir de réserve, drugim riječima, on mora e, se e, ima obavezu dakle zadrške da drugim riječima da ne govori tako u javnosti. Prema tome, na osnovu svega ovoga, ako vidimo da banke jedino što mogu raditi jest da oni posuđuju stvarnoj ekonomiji i da će oni to i raditi. Ako ih mi spričamo da rade bilo što drugo, dakle, Da, kleda jedino mogu posuđivati stvarnoj ekonomiji. Dakle, Treba, dakle, više posuđivati stvarnoj ekonomiji, a ne obrnuto. Sviđa mi se što je Fabio rekao da se financiranje ekonomije, da ide preko banaka, naročito za male tvrtke. E, to e, tre, naročito potrebno malim i srednjim poduzećima. Mi želimo da banke igraju tu ulogu, što mnoge od njih i rade. Čuo sam nešto o risk weighted assets, dakle o rizičnoj aktivi. Je li moguće da eh, tu dođe do problema? Naravno, ali ako je cijela situacija takva da vi nešto morate napraviti, vi ćete to napraviti. Poznata nam je ljudska priroda Sjećam se i izvršnog direktora vrlo značajne njemačke tvrtke. I taj e, mi je čovjek rekao da je imao e, problema sa tim e, rizičnim e, rizičnom aktivom kada je kontaktirao Europsko nadzorno tijelo, Europsko bankovno vlasti tu eh, je on jednostavno mogao samo drugačije upisati brojke i sve riješiti. Silvi, govorila si o nekim aspektima vezan francuske banke, ali situacija je takva ponekada i u SAD-u, kada se kaže ne, ne, ne, ne, ne, nemojte mi nikako eh, donijeti takve propise jer će se tu oslabiti moja konkurentnost odnosno na europske banke. Ja e, i dalje vjerujem da banke nisu ti koji bi trebali donositi zakone. I isto tako se nadam da neće se sve raditi po načelu e ja hoću sve isto što i moj susjed. Drugim riječima, ako mi smatramo da je dobro za europsko gospodarstvo da donosimo mjere, pa onda donosimo ih. Neke su banke E, dovoljno velike da djeluju na finanskom tržištu, pa zašto ne, onda neka e, tamo djeluju. Na primjer, banka BNP Paribas ima jedan svoj dio koji se bavi pitanjima tržišta, može se i odvojiti, ona je dovoljno velika da e, bude e, jedna e, tvrtka za sebe. Oni bi se mogli dakle odvojiti da ne govorim ništa o Deutsche Bank gdje bi zapravo se oni htjeli riješiti te svoje fasade i postati stvar, do, stvarno jedna takva institucija što u stvari veći jesu. Htio bih se sad e, e, osvrnuti na metodologiju i zahvaliti Gunaru na istoj. Ja mislim da je tvoja metodologija dobra. E, jer često čujemo ljude koji zagovaraju nešto pa ništa ne naprave i ovaj tvoj pristup je tu dobar. I ja se slažem s tim da banke moraju biti sve više takve da bi ih se moglo sanirati. Mm, jako kaže da nije samo stvar u bankama, već da i cijeli sustav to treba. U prijedlogu komisije možda se ne ide dovoljno daleko, međutim u velikoj mjeri se ide zatim da se riješe sistemski problemi. Mi moramo zakle se držati ovoga što imamo jer u protivnom ćemo razvodniti prijedlog komisije zato što to banke od nas traže. Mi ćemo njih okrenuti protiv Europe i to sve skupa ide više u korist bankama i financijskim tržištima nego li građanima. A to nikako nije dobra stvar poslat ćemo krivu poruku, e, to će biti loše uključujući i prilikom izbora. Vjerujem dakle da ovdje moramo stvari napraviti kako treba. Mi smatramo da je polazište treba biti jasna definicija onoga što mi smatramo da su temeljne aktivnosti banke koje treba zaštititi. Dakle, to e, moramo jednostavno definirati. Možemo e, reći, eto pa kao što su dakle ključne temeljne aktivnosti banke i reći to se treba zaštititi, a ostalo ne treba i eventualno to treba i razvojiti. Što se tiče SSM-a i bankovne unije, gledali smo e, i definirali koje su banke od sistemskog važnosti. Pa to smo već napravili, trebamo gledati dakle koje su to banke i e, moramo vidjeti e, što onda trebamo napraviti. Ne kažem nužno da se sve te banke trebaju podijeliti na, dvije, na dva dijela. I tu mislim da to treba napraviti ne samo za banke eurozone, već i izvan eurozone Isto tako kada treba, treba e, revidirati definicije. E, isto e, tako treba se zapravo odlučiti koji model treba usvojiti kada se raditi o likvidnosti, odnosno vlastitom kapitalu. Slažem se s Fabijom koji, do, koji govori o e, tome da stvari trebaju pojednostaviti. Market making je nešto što treba napraviti, ali će ono postati skuplje. Pa dobro, ako tržište kaže toliko treba platiti, u redu. Ako mi smatramo da je to cijena koju vrijedi platiti, onda ćemo to napraviti. I za kraj, e, pro trading ne smije se definirati tek e, toliko na osnovu e, nečega što ste radili ranije ili ste se vi kao takvi deklarirali. Ne, tu se mora više pasti na sve pojedinosti. Evo, drago mi se ćemo raspravljati o tome. Jedino me brine za slučaj da mi u parlamentu budemo podijeljeni pola-pola, a isto tako i u vijeću. Ne zaboravite što će se tada dogoditi i što je komisija najavila, a to je da će tada povući prijedlog i želim da dobijemo većinu. Hvala sada Marko Dzani za FDD. Hvala predsjedniče. Da, e, toliko toga je već rečeno kolege su stvarno puno e, toga rekle i zato ću se ja pokušati usmjeriti na nekoliko stvari na koje se još nitko nije usvrnuo. Hvala svima. Bez obzira na to što su stajališta različita, vidim da su ovdje osobe koje su vrlo kompetentne i radile su na tom predmetu koji je zaista od izuzetne važnosti za EU. Naime, radi se o predmetu koji se odnosi na toliko različitih aspekata. Čuli smo govoriti o gospodarskom rastu. To svi želimo, svi klubovi zastupnika u Europskom parlamentu slažu se da nam treba gospodarski rast, da trebamo podržati rad malih i srednjih poduzeća kao i stvarnu ekonomiju. I na to se trebamo usredotočiti. U Europi nam je potrebna jaka i velika reforma europskog bankovnog sustava kako bi se europske banke usmjerile na realnu ekonomiju, a ne na špekulacije, što se događalo posljednjih godina. Građani nam to od nas traže, prema tome mi legitimno možemo tražiti sve to. Ne možemo se mi sada, ne moramo se pozivati na neke izlike. Ne, treba nam e, konkurentni bankovni sustav, ali spekulativna financija nije stvarno, nije realna ekonomija. Vidimo da sada na državne obveznice kamate, odnosno povrati, e, i e, da to oni na minimalnoj razinama u povijesti. Međutim, to ne odražava stvarnu situaciju europskog gospodarstva. Financijski inženjering, financijska tržišta su posljednjih nekoliko godina pokazali da oni ne predstavljaju stvarnost. Oni su drogirani, drogiranim zbog previše e, gotovinskih sredstava, previše likvidnosti. Između ostalog, drogirani su e, zbog toga što su i mnogi europski sustavi kao i svjetski jednostavno preslabi. I e, mislim da trebamo zato imati jaku uredbu. Mi smatramo e, da e, nije dovoljan prijedlog izvjestitelja. Mi smatramo da ona previše E, razvodnjuje prijedlog komisije. Ne smatramo da je prijedlog komisije savršen, ali već ipak čini puno da se europski bankovni sustav poboljša. Na što se nismo previše osvrnuli su derivati. Ovaj smo tjedan slušali e, zamjenika guvernera Belgijske središnje banke Rekao je mnoge stvari koje ja, s kojima se ja slažem. Ponekada su derivati i e, dobri instrumenti kada su jednostavni i kada na zdrav način e, upravljaju rizikom. To je onda dobro i za pojedince i za tvrtke. Nažalost, većina derivata na tržištu su jednostavno neka vrsta oklada i nemaju nikakve veze ni s realnom ekonomijom, ni s upravljanjem rizikom. Smatram da se radi o problemu na koji moramo utjecati, naročito kad se radi o prevelikima da propadnu. Svi se slažemo da prevelik da bi propao jest problem. Moramo taj sustav smanjiti. Vjerujem da bismo trebali jednostavno e, onemogućiti bankama da budu izloženi takvoj vrsti derivata. Obama je ovog vikenda načinio prijedlog. Predložio je progresivno oporezivanje pasive i iz proračuna banka, banaka. To bi se e, moglo napraviti u slučaju derivata, jer to je zaista najveći problem kada se govori o too big to fail. Kada gledamo omjere s kojim od, e, raspoložu banke, dakle aktivu koju banke posjeduju, drugim riječima, novac koji posjeduju njihovo bogatstvo i eksponiranje derivatima, izloženost derivatima. Dakle, taj je omjer zaista van svake pameti. Mislim da bismo trebali raditi na taj način. To od nas zahtijevaju građani, ponavljam. I stoga ne smijemo propustiti priliku da europski bankovni sustav bude bliži stvarnoj ekonomiji, realnoj ekonomiji kako bismo ostvarili rast i izašli iz krize. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Najprije se za riječ javlja gospodin Niedermayer. Hvala lijepa. Da, e, vrlo je teško e, baviti se ovim pitanjima. Mnogo je nepoznanica, svaka uredba, svaki propis neš, ima određenu cijenu, a moramo vidjeti je li ona u redu. Prvo pitanje kada tražimo sigurnije banke, što to znači? Ako mislimo e, da nikada bankama neće trebati pomagati država i porezki obveznici, to jednostavno e, tu griješimo. Jer banke su riskantan biznis je, dogod e, se bude ulagalo u obveznice i dionice, uvijek će određeni rizik postati. Dakle, moramo prihvatiti rizik uz razumne, pod razumnu cijenu. E, drugo, <clears throat> nema dokaza da su e, manje ili pak manje diversificirane banke sigurnije. E, s druge strane vidimo da e, je velikim bankama teže upravljati, pa je stoga e, cijena vezana za njihovo upravljanje veća. Dakle, treba sve analizirati, nije ovo crno ili bijelo. Ne, jasno je da ova uredba bi jednostavno mogla biti dodatna uz druge, dakle, uz druge propise i mislim da bi to bio ispravan pristup. Nadalje, e, ne sviđa mi se na koji način se uredba bavi sa prevelikima da propadnu. Ja mislim da postoji i drugi načini da se to riješi. I ja jednostavno mislim da mjera kako je predložena ovdje ne e, omogućuje da se borbu protiv e, too big to fail. E, treće, e, gospodin Kamal je to već rekao, a to je da moramo paziti da na tržištu kapitala konkurencija bude pravična. Oni koji se tamo natječu moraju paziti, dakle, ovo što mi radimo, taj propis ne smije biti samo dobar za banke. Moramo paziti da je dobar za sve. E, jedan od nekadašnjih dužnosnika e, e, Europske središnje banke, sada u Švicarskoj banci, kaže E, mi u e, Švicarskoj se ne bavimo proprietary tradingom. Mi ponekada pravimo samo velike inventare. Svejedno, e, kako ćemo nazvati situaciju na tržištu, jedino što je bitno je koliko je pozicije na tržištu drži, drži banka. Pervanš Beres. Hvala predsjedniče. Ehm, vidim da kolege imaju različita mišljenja, ali vidim na koji način razmišlja Europska komisija i vijeće. Mislim da tu moramo ostvariti sporazum ili neko eh, eh, ujednačavanje mišljenja koji će nam omogućiti da se donese propis. Ne bi bilo ništa gore nego da prijedlog propadne u parlamentu, pa bi se onda, e, pa bi se to onda vijeće opralo ruke. Mm, tu kažem, znam da na vijeću e, se ne zalažu toliko da se to riješi. Francuzi, Belgijanci imaju zakone, Njemci imaju zakone, e, Velika Britanija ima članak 21. i tako dalje. Ako dobiju prekomplicirani paket, neće ništa napraviti. To će biti izlika. Ja pak e, ulazim u kategoriju oni koji smatraju da je apsolutno nužno u ovom času donijeti europski propis i da bi to bio adut i dodatak na sve ono što smo do sada napravili. Drugo, na koji način se može organizirati to odvajanje i na osnovu kojih kriterija, kriteriji veličine ili rizika ili ćemo pak naći e, neki treću kemiju ili alkemiju. To je zapravo ključ svega. Kada gledam što se događa na G20 ili tilak, ili pak jutros kada smo govorili o novčanim fondovima, ili pak kada smo e, odmjeravali kakav treba biti vlastiti kapital. Upravljanje rizikom što se tiče e, toga gdje što treba uložiti jest važno. Ali pitanje rizika u ovakvim situacijama je pitanje gdje e, smo o kojem stvarno treba govoriti. Međutim, u potpunosti eliminirati pitanje rizika i onda rizik svesti samo na e, to koliki je odnos između rizika i veličine banaka, dakle učiniti to e, tu, napraviti neku proporcionalnost, nema smisla. E, što se tiče na koje bi se to banke odnosilo, Postoje neke banke koje su imale ogromne probleme i e, koje bi u tom slučaju e, tržište progutalo. Prema tome, naš zakon mora biti načinjen i na osnovu onoga što smo uočili a na e, samom tržištu i moramo to napraviti u odnosu na ono što se radilo na nacionalnom nivou. Još jedno pitanje, hoće li prioritet biti unutarno tržište ili bankovna unija? E, uvijek, e, e, ako možete ostvariti nešto, možete još i više. A ne smijemo samo pričati, moramo nešto i napraviti. Pogledajte članak 21. u Velikoj Britaniji. Da, u redu, ali kakvi su tu uvjeti? Koliko sam ja shvatila, iza pravnih razloga to smo čuli na vijeću od pravne službe, da postoji mogućnost jako velikog izuzeća. Ne bih htjela da se to potpunosti a, okomi na funkcioniranje e, unutarnjeg tržišta. Dakle, mislim da bismo morali stvarno imati neke čvrste argumente u rukama kako, e, za pregovore s vijećem. I za kraj, Moramo sve napraviti na način da u konačnici bude učinkovito. Trebamo vidjeti kako su tržišta organizirana i još moramo vidjeti tko će rizik procjenjivati i koju će ulogu igrati nadzorna tijela u e, ovoj, e, na ovom području. U svakom slučaju trebamo naći neku dobru ravnotežu. Želim i izjestelju i našoj pregovaračkoj ekipi puno sreće. Hvala sada Danuta Hubner. Hvala lijepo. Ja bih samo općenito govorila i rekla da mi se jako sviđa izbor Gunarov i da se odlučuje za pristup koji se temelji na riziku. I kao i ove različite mjere koje bi trebale prevenirati izlaganje rizicima, odnosno barem na vrijeme upozoriti ali mislim da istrago mi je da se Gunnar iskazao stanovito razumijevanje za ovo pitanje matične države, dakle jer vidjeli smo to se ponavlja kroz čitav niz zakonodavnih akata zadnjih godina, to pitanje koja je matična država i gdje je nešto registrirano. Mislim da ni BRRD nije vrlo jasan u tom pogledu, a u našem pristupu imamo jedan jako, jako jako ovaj, jasni, izbalansiran odnos između domaćina i matične zemlje. I mislim da isto tako imamo konsolidiranu ulogu nadzornika i nadzora i koja će pomoći da se odvoje ovlasti što je jako bitno. Tako ja se zalažem za opciju da se da i dobra uloga ovom, da se da veća, dakle, ovlasti onom ko nadzire ulogu ovih e, poduzeća kćeri koje su osnovane u grupama u odnosu na matično poduzeće. Tako da, koje mogu biti naravno i u drugim zemljama. Prema tome, zato imamo tu ove goste i nadzornike koje mogu biti iz druge zemlje. Njima treba dati u svakom slučaju velike ovlasti po meni. Hvala lijepo. E, nemam drugih e, zahtjeva za intervencijom, javljanje za riječ. Dobro, onda vraćam riječ našem izvjestitelju na za njegove konačne zaključke i napomene. Hvala lijepo. I hvala lijepo na svim ovim razmišljanjima i intervencijama. Jako mi se sviđalo, odnosno posebno mi se sviđalo ono što je rekao Jakob nešto, ali mislim mi se uglavnom sviđa sve što je Jakob rekao. Koristio je izraz o tome da imamo jako puno nepoznatih nepoznanica. I to je vrlo važno. Jer to nam ponovno pokazuje koliko je različita situacija. Po meni to stvar komplicira, komplicirana za sve nas. Jer vidite, ako imamo puno nepoznatih nepoznanica, <laughs> imamo ih puno nepoznanica, a ovdje govorimo o sistemskim rizicima, o sistemskim šokovima udarima na gospodarstvo koji se šire i tu bih vas podsjetio na raspravu koju smo vodili kad smo govorili o sanaciji i oporavku banaka. Ja sam i tada bio izvjestitelj, pa smo, podsjećam vas, mi smo rekli da direktiva o sanaciji banaka ne treba se odnositi, ne treba se usmjeriti i primjenjivati samo na banke u krizama, nego jer vidite, to je sasvim drugi jedan karakter tog područja primjene. Naime, ako se bavite bankom u krizi, dakle, banka je recimo obična situacija, banka je otišla u preriskantne poslove, imala lošu opravu, tako dalje, tako dalje, i sad je zapala teškoću u krizu, nelikvidnost i sve ostale, vi se s tim morate baviti. Ali vrlo je komplicirano u onoj općoj slici. Iako zapravo i nije tako teško jer to su problemi s kojima se možemo nositi. Ali banka u krizi je sama po sebi nešto drugčije od poduzeća koje zapadne u krizu. Jer banka u krizi ima i postoji jedno makroekonomsko okruženje te banke koje pogađa cijeli sustav. Pa ćete vidjeti da su neke banke izloženije od drugih. Jer možda možda njihova uprava nije bila tako loša ili krizu nije izazva, nisu izazvale njihove odluke. Sad ako uzmete recimo metaforu, vidite različite brodove vane napučeni u oluji. Neki su bolje opremljeni od drugih. Ali velika je oluja i na kraju svi će brodovi imati problema, bez obzira na to kako imali opremu ili kakvog kapetana. Prema tome, sistemski rizik po definiciji zapravo znači da je to gomila nepoznanih, nepoznanica koje nam prijeti. Ja sam, ja sam siguran. Neki put se kaže da se generali uvijek pripremaju za zadnju bitku. Ali ja mislim da mi ne trebamo razmišljati o zadnjoj bitci u zadnjem ratu, nego se trebamo pripremati za iduću krizu. Ne moramo tako daleko ići. A sljedeća kriza, ako ne govorimo o banci u krizi, jer e, onda bi se vratile na EBRD, ali dakle, kad govorimo o sljedećoj krizi, sistemskom šoku, onda je to uglavnom u ovom makroekonomskom okviru i okruženju. I koliko ja znam, to i nije onda tako jednostavno da možemo reći ova je prevelika da propadne. Možete isto tako reći premala je, a da bi preživjela. Možete isto tako reći prevažna je, a da bi propala. Ili možete reći da je pravi problem u tome što je financijskoj strukturi koja je međupovezana i ovisna, svi su ovisni jedni od drugima, tolika je taj interkonektivitet velik. I onda možemo reći da neke puta samo jedan mali leptir kad mahne krilcima može izazvati gledano u valovima sve dalje i dalje čitavu oluju. Dakle, gledajte, moj, ja sam jedan običan predsjedavajući, ja sam vam jedan običan normalan čovjek. Moji izvjestitelji sjene su sve sjajni i pametni ljudi. Ali ja ću ih ponukati da se suoče s realnošću onakvom kakva jest. Kad kad je stvarno šokantno. Ali, ako jasno sagledamo Vjerujte, to će biti onda i potpuno na široko prihvaćeno, bez obzira da li je riječ o stres ili analizi središnje banke ili realnosti koje glavnom se moramo suočiti s realnošću. A glavni problem je zapravo za kad krenu financijske krize i sistemski šokovi, glavni problem je to što smo imali specijaliziranije banke nego što bi bile univerzalne banke koje rade sa klijentima i sve poslove. Vidite, Lehman Brothers možete puno reći o tome, ali čini se da oni nisu bili preveliki, a da propadnu, a nisu bili univerzalna banka koja se bavila i klijentskim poslovima na malo i svim ostalim. Ali su izazvali strašno puno problema. Možete jako puno reći o španjolskom kefrasu možete puno govoriti o ovom bankarstvu sa malim klijentima i financiranjem e, malih kredita, investicijama u nekretnine i tako dalje. Ali činjenica je da nisu bile samo univerzalne banke, nego one koje su uglavnom se bavile trgovanjem, koje su nas dovele u probleme. Prema, ja ne mogu razumjeti i dalje ću još o tome raspravljati sa našim izvjestiteljima iz cijene, ali ako mi znamo da su glavni problemi za financijsku krizu ili nekretnine ili klijent, dakle rad sa malim klijentima i financiranjem kupnje nekretnina, ili su s druge strane to bile specijalizirane banke kao investicijske banke. Kako ćemo onda povećati našu stabilnost kad bi se nosili sa tim nepoznatim nepoznanicama? Kako ćemo to učiniti ako povećamo broj specijaliziranih banaka? a pogotovo ako imamo one koje rade kao u paralelnom sustavu gdje nemaju ili vrlo malo nadzora. Ja se moram složiti s onim što su rekli naši izvjestitelji iz sjene. Jer duboko u srcu ja znam šta sam, ja sam belgijanac i francuz i njemac i sve sam ja to i mogu se s vama složiti i sve vas razumijem. Ali neki kažu da razvodnjujem probleme. Ne, ja ih zapravo zgušnjavam, jer ne da ih razvodnjavam. Evo, naravno, možemo to metaforama izraziti, ali činjenica da ja pokušavam baviti se rizicima i pokušavam se fokusirati na mogućnost sanacije i rješavanja, koji nije zapravo na samom kraju procesa jer ako uđemo u sistemsku krizu, možete li onda riješiti i sanirati banku ili ne? Jer možda i nije ta banka zapravo krenula i potaknula, izazvala taj sistemski šok i cijeli propast jednu linarnu sistemsku. Mislim da je to način da se uopće bavimo sa sistemskim rizikom, preventivno. Jer znamo da kod svakog sistemskog rizika imamo gomilu nepoznatih nepoznanica koje će se onda javiti. I mislim da je da su sistemski rizici zapravo se skrivaju upravo u onoj međupovezanosti svih institucija, a ne samo u institucijama, nego u njihovom makroekonomskom okruženju, u nedostatku transparentnosti, u nedostatku nadzora i u njihovoj, kažem, međuovisnosti, kao što sam rekao. To bi... Vi znam da ste vrlo sretni kad to govorim, ali... Ja prihvaćam njihov pogled. I to sam već rekao, ima ih puno tih nepoznatih nepoznanica i to je sjajan početak bilo koje naše rasprave jer onda možemo biti malo skromniji kad o tome razmišljamo i kad se suočimo stvarno velikim problemima. A moram reći da sljedeća financijska kriza će doći kao velika kriza posljedica sloma makroekonomskih okvira zbog uslijed nedostatka investicija u Europi. I onda će se slomiti sve ove ovaj cijeli okvir i ova među njihova povezanost. Tada će doći ta kriza. Hvala vam. Hvala izvjestitelju, hvala izvjestiteljima iz Sjene, svim kolegama koji su pridonijeli ovoj našoj raspravi. Za sada je naš plan rada sljedeći. E, rok za amandmane je potvrđen i ističe 30. siječnja. A na, zatim 23. veljače ćemo razmatrati amandmane, trećeg ćemo glasovati o tome a plenarno glasovanje će se vjerojatno održati u travnju, vjerojatno. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je izvješće o transparentnosti sigurnosti financijskih transakcija. Izvjestitelj je Renato Sori i Renato dajem vam odmah riječ. I odmah ću vam dati, dakle, riječ, Renato. Idente. Hvala lijepa. Molim vas, kolege, evo, nastavljamo sa sastankom. Hvala, predsjedniče. Molim vas da budete tihi, Renato, izvolite. Hvala predsjednice. E, već sam e, bio u prilici na, na ovom odboru objasnim prve aspekte vezano za ovaj propis koji je zapravo zajedno s izvješćem o kojem smo upravo govorili e, dio dakle strukturnih reformi banaka i otpornosti banaka to je dio takozvanog Likaninovog paketa i e, ovdje se zapravo bavimo određenom vrstom financijskih transakcija koje kao kolaterale imaju e, vrijednosti koji mogu stvoriti likvidnost. Ovdje zapravo se radi o tome da se stvori veća otpornost kompleksnom sustavu banaka. E, prijedlog komisije je zaista nešto što je vrlo prihvatljivo. Između ostalog, zato što smo pokušali e, neke stvari poboljšati. E, trenutno e, se ovdje bavi e, sa takozvanim Securities Financing Transactions, SFT-ovima, i e, tu se želi uvesti nadzor operatera subjekata na tržištu, a to sve na osnovu onih propisa koji su već usvojeni e, e, i odobreni u okviru uredbe EMIR. Ovdje se bavi financijskim transakcijama koji rade različiti subjekti, na primjer oni koji upravljaju fondovima i e, prvenstveno dakle investitori. Tu se također predlaže da se e, omogući veća transparentnost oko korištenja jamstava. Kao što sam već rekao, ovaj prijedlog komisije je izvrsno polazište i e, mi smo pokušali sa nekih 90 amandmana e, unijeti neka pojašnjenja i e, e, dodatnih preciznosti. Mi smo htjeli paziti E, koji se termini e, koriste ponovno, korište, hipotekešen i tako dalje. Postoji čitav niz e, pravnih i ekonomskih pojmova koji smo pokušali pojasniti i ujednačiti. Mi smo jednostavno htjeli da ta terminologija bude puno jasnija i htjeli smo da se radi na koristi reuse, ponovno korištenje, nego li rehypothecation, dakle ponovno uspostavljanje hipoteke. I htjeli smo e, napraviti nešto što će se moći izravno primjenjivati u svim državama članicama. Htjeli smo pojasniti također i područje primjene tog zakona. Napravili smo popis e, financijskih tih e, zakona koji su zato vezani, a isto tako dali smo mogućnost komisiji da se s vremenom, ako to bude potrebno, na taj popis stave i neki e, nove financijske prakse kako se ne bi e, moralo ponovno pisati zakon. Drugim riječem, e, treba, e, dajmo mogućnost komisiji da i izbjegne takozvani e, regulatory arbitrage, drugim riječima, da mora odlučivati kada se bude radilo o zakonskim propisima. Iz Emira a, znamo da se zakonodavstvo iz Emira treba ispraviti kada je vezana za derivate mi smo tražili također e, veću e, e, jasnoću, dakle tražili smo da se uspostavi jedinstven broj koji će služiti identifikaciji ne samo tijela koje vrši, već da će svaka transakcija također biti pobrojana. A moramo e, paziti isto tako da ponovno korištenje svih tih instrumenata bude slijedno. Na taj način vidimo kako vrijednosni papiri e, mogu e, kako se oni mogu slijediti da, e, da se točno zna koji su oni put prošli s obzirom na to da ih se ponekada više puta koristilo. E, kako su bili oprezni e, možda, tako smo se proširili ne samo na financijske ustanove, već i na tvrtke koje su e, na burzama i koje su aktivne na tom tržištu kako bismo ipak izbjegli da poduzeća moraju plaćati visoke cijene za to, pokušali smo koristiti iste norme koje stoje u uredbi EMIR, a isto tako daje se mogućnost da se pozove na ekvivalentne propise kako ne bismo ne bi došlo do preklapanja kada e, se radi o onim tvrtkama koje posluju kako izvan i e, tako i onima e, unutar Europske unije. Na saslušanjima smo vidjeli da ta razina transparentnosti je nešto što trebamo tražiti od poduzeća koje imaju dionice kojima se E, posluje, odnosno trguje na burzama. U tom smislu predvidio sam amandmane kojim se traži da takva poduzeća koja su na burzi e, e, i koji imaju odgovarajuće dimenzije da se plaćaju naknade, međutim tu je trošak zaista više nego li minimalan jer se jednostavno traži da e, se, da postoji identifikacijski broj pravno, e, pravne jedinice. Kako bi ista ušla u e, upisnik transakcija. Europska središnja banka traži za sebe i za druge središnje banke da e, se načini takva obavijest. Sve se to čini kako bi se na učinkovit način vodila monetarna politika. Naime, to su stvari koje su povjerljive i e, ne objavljuju se tek tako. A naš e, prijedlog to uzima u obzir. Zna da Europska središnja banka mora e, djelovati dakle, na povjerljiv način i zato ona nema obavezu e, objavljivanja tih informacija kao niti nacionalne središnje banke. Ako se pak pojavi potreba da e, središnja banka e, ipak može dati informacije državnim vlastima. I za kraj i nešto što je zaista vrlo, ako ne i još više relevantno, a to je suzbijanje sistemskog rizika. Treba uvesti maksimalne vrijednosti kada se određuje kako se e, iste, e, E, vrijednostni papir može koristiti kao kolaterala. Dakle, traži se od toga da se postavi granica neku vrstu e, rezervne, e, marže za rezervu koja se može onda povremeno po potrebi ponovno financirati. E, prije par mjeseci u studenom Financial Stability Board je uveo upravo tu novinu kojom se traži e, da e, se prema propisima neke stvari skrešu, ali već sada se kaže da ponovno korištenje iste e, vrijednosnice, e, dakle da ga se ne može koristiti tek tako, a zahvaljujući e, tom smanjenju pazi se na koji način se vrši kolateralizacija teg vrijednostnog papira. I s tog razloga ja sam uveo i preporuke za Financial Stability Board kako bi ESMA u zakonima koji će kasnije donositi da može koristiti preporuke Financial Stability Boarda. To će omogućiti ne samo transparentnost tog e, značajnog tržišta kojim će se dati i e, veća otpornost. Kažem da se radi o značajnom aspektu, vrlo važnom tržištu, da volumen prometa u Europi koji nitko točno ne poznaje iznosi između 8 i 10 milijuna eura. To su dakle vrlo velike dimenzije brojke kojima smo i jutro zbaratali kad smo govorili o novčanim fondovima. Naravno, vrlo su eh, vas eh, rado saslušati, rado bih čuo što vi mislite o amandmanima koji su stavovi cijestelja u sjeni s kojima sam već do sada dosta i razgovarao, a dio njihovih primjedbi nalazi se i u ovom tekstu koji ste dobili. Hvala. Hvala izvjestitelju. A sada imamo Danutu Takneri za EPP kao izvjestiteljice i smjene. Hvala lijepo predsjedavajući, ja bih preskočila ove opće komentare o samoj uredbi, nego bih se koncentrirala na, na ono što me uglavnom brine, a prvo su tu ove rezanja. Ovo je naime jedno novo izdanje i mi to nismo imali u komisiji uopće još u prijedlogu i ja sam apsolutno voljna da se to uklopi, ali Mislim da bismo jako trebali paziti i to što je prije moguće to obaviti, paziti na transparentnost. A kasnije se možemo onda baviti svim ostalim kao što je recimo rezanja i ostalo. Međutim, u ovom trenutku zbilja mislim da ne znamo kako će izgledati takva vrst rezanja, kako će se to odraziti na europsko tržište. Zato nam treba procjena učinka kako bismo, što će naravno još dodatno otegnuti i rastegnuti cijeli proces. Osim toga, mislim da je to još uvijek, čitava priča još traja, ona se tek razvija pa mislim da onda ta rezanja kod sigurnosti, kod kolaterala naših, da će se zapravo s tim tek znati na čemu smo 2016. Ali vidim da nemamo nikakve suzglašenosti između odbora našeg FSB-a i samog Bazela u vezi s tim. Vjerojatno će raditi zajedno na tome. Ali vidjet ćemo kako će oni dakle smanjiti kolateralne sigurnosti, te kolaterale, kako će izgledati ta rezanja naći će, pretpostavljam, neko rješenje da se ta rezanja tih dodatnih sigurnosti koje su potrebne tih kolaterala ne uključuju tekst uredbe. Međutim, ovo što Renato predlaže u ovom kontekstu je prilično daleko sežno, pogotovo za ESMU, kad govorimo o rezanju kolateralnih sigurnosti. Ja se sjećam kad smo imali rasprave između EBE i esme. I sjećam se šta je tu kazano i zbog toga mislim da bi mogli još malo razmisliti o tome što bi tako daleko sežne ovlasti ako se ovdje prenesu na esmu mogle kasnije sve prouzročiti. Mislim da je ta tema rezanja, smanjivanja kolaterala, nešto o čemu ćemo u budućnosti još debelo razgovarati, a za sada je transparentnost čitave priče za nas najhitnija, najvažnija. Možda bi mogli, recimo, mi smo već razmatrali u prvoj razmjeni mišljenja da u toj uredbi, recimo, to revidiramo taj tekst i istaknemo e, kako bi u budućnosti se možda više bavili s tim rezanjima. A druga stvar koja me brine odnosi se na mala i srednja poduzeća. Mislim da u ovoj uredbi ne bi trebali toliko e, se s obzirom na naš cilj da želimo potaknuti rast malih i srednjih poduzeća, pa sada ako uključimo sve zahtjeve za izuzećem Dakle, sve ono što mala i srednja poduzeća trebaju ispuniti, koje kriterije ispuniti da bi mogli biti izuzeti iz onih najdrastičnijih odredaba koje im ograničavaju rast, mislim da bi to bila dobra varijanta da tako činimo, da tako postupamo i da zapravo radimo, da stavljamo jači naglasak na financiranje imovine, a što se tiče središnje banke, i to je isto tako jedna od ključnih stvari, od ključne važnosti. To imamo isto tako mogućnost da se središnje banke izuzme iz e, ove obaveze na obavješćivanje i izvještavanje prema ovoj uredbi. Mislim da je nama svima otprilike jasno koja se logika iza toga skriva i zašto je tu taj zahtjev postavljen, ali ne smijemo zaboraviti prije nego što idemo na ovo kompletno izuzimanje da bi ne samo dakle moramo razmisliti da bi koje su i negativne strane takvog izuzimanja, tih izuzeća. Jer vidite u vremenima kad imamo problema i fragmentiranje tržišta koje se događa, onda i da imamo, ako ih izuzmemo iz, kompletno iz bilo kakvog obaveze izvješćivanja, onda ćemo naravno, to će se odraziti na onu transparentnost koja nam je jako potrebna. I ne znam kako će se onda tržište razvijati, koliko će biti rizika i koliko će biti rizika i za recimo i za posuđivanje, odnosno pozemljivanje središnje banke. Mi jednostavno sada ne znamo dovoljno. Pa mm, zapravo imamo manje E, iskustva u Europi sa ostalima. Gledajte, svi ostali izvan Europe svojim središnjim bankama ne daju toliko izuzetaka i toliko ne izuzimaju. Prema tome, i s obzirom na njihovu ulogu na tržištima i kolika su ta tržišta, kako funkcioniraju, mislim da imamo premalo iskustva da mi mi ovdje već sada srljali u tako velike mjere ne moramo mi to sad odbiti odmah danas, ali trebamo razmisliti o toj mogućnosti da Središnja banka ipak šalje informacije javnim vlastima, možda na povjerljivoj osnovi, da to bude vrlo povjerljivo između jedne i druge institucije, ali da ipak nisu kompletno izuzeti iz obaveze izvještavanja. Kako bi onda ta naša javna vlast, znači taj tijelo, nadzorno javno e, moglo doći do jedne kompletnije slike i moglo formirati svoju, svoje mišljenje. Pa velim, treba razmisliti o tome. Što se je u, u čitam, mislim da je definicija onog što je dao izvjestitelj malo drukčija od onog definicije koju smo već imali usvojenu u prijašnjim dokumentima komisije i vijeća. Mislim da je ovdje zapravo smanjeno područje primjene kolateralnih transakcija e, u ovoj novoj definiciji kako je naš izvjestitelj predlaže. U odnosno, dakle, u transakcijama kako bi se pružila jedna kolateralna sigurnost. I zato tu imam još stanovitih ograda i sumnje. I nemojmo zamisliti da ne, ne smijemo zaboraviti da mi ne možemo imati jednostrano izvješćivanje, moramo imati uvijek dvije strane, o tome smo isto puno razgovarali. Pa sad mislim da revizija onog što Emir, e, direktive Emir za nas bi bila jako, jako važna. Znam da to dolazi u kolovozu ili rujnu, ali bilo bi dobro da nam komisija kaže da li se već sada u ovom trenutku može nešto reći o tome s obzirom na postojeća iskustva na temelju postojeće verzije direktive Emir i šta, kamo ide njihova revizija i kojim je pristup pri tome upravo na bazi dosadašnje primjene Emira. Zašto idu na reviziju, jel? Hvala. A sada Kate Wimber za ECR. Hvala. I ja se želim zahvaliti izvjestitelju na ovom teškom poslu i radu, na ovom vrlo tehničkom dosjeu. Mislim da je dosta teško s tim se baviti, ali posebno me zanima cilj koordiniranja te globalnog posla dok pokušavamo osvijetliti i rasvijetliti ono što je kasnije bila, što je ranije bila zapravo jedna mračna, siva i skrivena strana ekonomije. Kako bi to sa svijetu pokazali i spriječili da se te aktivnosti prebace na druga mjesta izvan Europe na svijetu ili da kažemo u ono skriveno paralelno bankarstvo. Mislim da izvješće uglavnom im treba predvidjeti minimalno smanjenje kolateralnih sigurnosti za određen tip poduzeća. Također dijelim tu zabrinutost da naš odbor FSB nije bio u cijelosti dosljedan i da malo mislim brine me što se već tako rano to sve skupa stavlja u jedan zakonodavni prijedlog i više bih volila da komisija izađe se u budućnosti sa cijelim prijedlogom kada budu imali kompletnu procjenu učinka nakon što FSB navrši svoj posao. Da, ne bismo kasnije ponovno nakon godinu dana u analizama ono što smo usvojili, vidjeli da smo tu dosta toga propustili ili krivo napravili. Ali u svakom slučaju apsolutno pozdravljam sve što je rekao naš izvjestitelj, pogotovo na je napravi pogotovo na području definicija koje su jako bitne. Većina je apsolutno bila sada u njegovom, njegovi amantmani su apsolutno popravili onaj ishodišni prijedlog teksta. Zatim, pitanje Emira i izuzeća. Pitam se, ne bismo li mogli izvući neku pouku iz iskustva Emira i zatražiti veću standardizaciju svih podataka koji se daju u izvješćivanjima i zatim specifikaciju svih podataka e, koji se moraju dati u vrlo ranoj fazi i tako da imamo dakle i jednoobraznost i, i kraći rok ranije da se daju da bismo pravo više napravili u preventivnom smislu. Osim toga, pri mislim da imamo jedan pristup u fazama kako bi se izbjegla ona implementacija nagla jednim velika je ovaj, izazvala pravi šok kako je to bilo kad se počela direktiva Emir primjenjivati. Prema tome mislim da trebamo stupnjevito početi primjenjivati ovo u fazama i da ljudima bude lakše da to postupno implementiraju. Zatim, mislim da su svi ovi akronimi koji se koriste, ove kratice sjajne, ali je vrlo teško na kraju tu uopće slijediti. A zato da bi jedan pravni akt bio, zbilja se razumije, mogao implementirati, bitno je da sve bude standardizirano, jednoobrazno i da ne bude, i bitno je također da izvješćivanje ne bude jednostrano, i da se izvješćivanje nastavi kao što je započeto prema sadašnjoj direktivi Emira. Na području objavljivanja podataka zanima nas zapravo razlog zašto se proširuje područje primjene direktive na sve kompanije koje kotiraju na burzi koje su registrirane. Mislim ja bih bila vrlo sretna kada bi se obaveza objavljivanja recimo zadržala u godišnjem izvješću, ali bih voljela više doznati od izvjestitelja koja je bila njegova svrha i šta se toga skrivalo. Jer u protivnom bi mogli napraviti preveliki, zazvati prevelike administrativne terete poduzećima, što bi ih još dodatno gušilo. Zatim investicijska pitanja. Izvjestitelj je već puno radio na tome proteklih godina i sad znamo da tu se govori o izdavanju različitih smjernica što je prilično opcionalno, ali oni bi trebali biti vrlo, vrlo opsežne po same po sebi i preveliki posao. Pa prema tome možda da pogledamo postojeće smjernice koje imamo i koje bi onda se mogle eventualno ažurirati i pretvoriti u pravno obvezujuće dokumente. Zatim, pitanje vremena kada će se implementirati. Jučer smo već vodili o tome raspravu sa komisijom i činilo se da su dva kluba zastupnika e, javila da smatraju da je taj plan, vremenski plan prenapet, prekratak. I kao što znamo to već bezbroj puta čuli, to je, postoji jedna velika, veliki um, pritisak jer su rokovi vrlo kratki. A sad ako nam daju datum kada nešto mora stupiti na snagu, pa ako smo neke odredbe sa šest mjeseci skratili na tri, mislim da je to puno prekratko, da nam trebaju duži rokovi. Naravno, s druge strane znamo da ESNA pokušava uvijek nametnuti kraće i oštrije rokove ali treba nam više vremena da čitava stvar bude pravilna i da imamo i da nam recimo informatička podrška to prihvati u različitim poduzećima, da uopće ljudi mogu zbilja početi sa primjenom toga i u svim tehničkim aspektima kad se razvede. Zato nam treba jedan realističan kalendar, vremenski plan primjene. I na kraju jedna molba. Mi smo dobili ovo isvješće, mislim, 7. siječnja i koliko sam shvatila imali smo probleme sa različitim jezicima i zbog toga je originalni datum 15. prosinca produžen na 7. siječnja. I evo ja sam vidio, vidjela ovdje sad ozvješće, vidim da je to jedna teška priča. Izbilja ne znam kako ćemo ispuniti sve rokove koje recimo prvi rok nam je sljedeći utorak ističe. Mislim da, moram, da bi to trebali barem za tjedan dana produžiti kako bi stigli napraviti. Nije da želimo rastegnuti proces, nego jednostavno mi smo izvješće dobili 7. siječnja, a ne 15. prosinca kako je ishodišno mišljeno, pa prema tome molimo da se malo i ovi rokovi koji recimo počinju za sljedećeg utorka važe, da se to malo protegne. Izvjestitelj kaže da je u redu za odgađanje roka. Sad ću zamoliti tajništvo da se tim zabi kako bismo mogli prije kraja rasprave mogli da vam kažemo kak se razni rokovi. Filip de Becker u da ima riječ. Hvala predsjedniče. Što se tiče, zahvaljujem se izvjestitelju što je napravio ovo izvješće. Mislim da se ovdje radi o stručnom tekstu, kao što je to bio i prethodni tekst dobro je posao kako bi se započela rasprava između različitih klubova zastupnika. Mislim da je izvijesti napravio odličan posao i nastojao naravno skicirati neka važna pitanja o kojima se raspravljalo. Samo želim podsjetiti dakle, da ovdje nastojimo identificirati i pozabaviti se sistemskim rizicima koje transakcije financiranja vrijednostnih papira predstavljaju, dakle SFT, i da povećamo transparentnost jer smo svjesni Naravno da SFT postaju sve značajniji u globalnom financijskom tržištu. Ovdje naglašavamo ovo globalno, dakle ne radi samo o europskom, već je to globalno tržište. Globalno. Mislim dakle da se ovdje kolateralne mjere e, koje primjećujemo i na druge e, mjere povećalo značaj. Ovdje se radi o stručnom e, dosjeu, ali općenito govoreći ovdje se radi o dosjeu koji je mnogo značajniji nego što je bio prethodnih godina, tako da moramo učiniti sve što je u našoj moći da napravimo ono najbolje kako ne samo da prenesemo dobre namjere, već e, kao što znamo put do pakla je s dobrim namjerama, dakle moramo se postarati da ljudi iz industrije i svi koji sudjeluju u tom radu mogu nastaviti raditi na e, transparentni način i manje sistemski rizičan način. Mislim, evo ja imam e, nekog ključnih e, komentara, prvenstveno glede rezanja. Što se tiče FSB-a, dakle odbora za financijsku stabilnost, taj posao nije završen i moramo si dati vremena za to. Ako sad uvodimo e, mjere rezanja, to će biti jako kompleksno i osjetljivo pitanje. Mislim da se ne treba srljati i napraviti pravi e, ocjenu utjecaja, dakle što je utjecaj, što ono što moramo popraviti, što želimo popraviti prije nego što počnemo s radom. Dakle, podsjećam ponovno da je ovdje globalni sektor u pitanju i ne smijemo e, zanimariti globalnu raspravu. E, drugo što se tiče, ovdje se radi e, raspravi o članku 15 glede poljoprimjene primjene e, uporabe, dakle reuse, ovdje moramo međusobno raspraviti o tome e, o su, kakvim su situacijama radi, o kakvim elementima, e, kakve elemente hoćemo ubaciti u poljoprimjene. Mislim da ovdje imamo jedno pravno pitanje glede kolateralnih prilagodbi, dakle mislim da moramo jako biti pažljivi s tim i uzeti na imati na umu viš općeniti utjecajem tržište. Dakle, s obzirom da namjeravamo da nam je cilj smanjenje tržišnih e, rizika, a ne povećanje, dakle moramo imati na e, umu TCE u ovom članku. Što se tiče izvješćivanja, moramo biti jako kritični prema samima sebi, e, imajući na umu prethodna iskustva radeći na izvješćima o raznim financijskim institucijama, moramo se pitati što je relevantna informacija, informacija koja mora biti na raspolaganju kako bi se povećala transparentnost i dobio dobar pregled o tome e, što stvara sistemski rizik, jer e, na kraju uviđamo da u biti i regulatori nisu nisu sigurni jer vide da raspolažu ogromnim količinama informacija koje kojim se pretrpavaju, ali trebaju im prave informacije kako bi izbjegli e, rizik. Dakle, ne smijemo ih e, pretrpavati, već moramo raditi na onim elementima koji mogu biti od koristi za e, otkrivanje sistemskih rizika. Isto tako tu postoji neka preklapanja između emira i drugih Dakle, meni to možda nije sve savršeno jasno, ali FSDR bi mogao to razjasniti. Još nekoliko stvari. Što se tiče izuzeća središnjih banaka, u napomeni šest e, izuzima se središnja banka iz ovoga svega. Mislim da ovo mora biti ponovno e, analizirano, da li je to dobro ili loše. U tom slučaju se isključuje veliki broj e, informacija na koje možda neće biti dovoljno transparentne. Možda to nije važno za trgovinski prozitori, ali moglo bi i biti. Što se tiče financiranja, tu izvjestitelj popisuje tvrtke, znamo da to u okviru FSB-a nije rađeno, dakle trebamo vidjeti koja je dodana vrijednost toga. Već sam rekao da bismo u izvješću e, morali imati na umu, odnosno vidjeti koje su koristi i troškovi tih e, dodatnih informacija koje treba pružiti. Ima još neko niz članaka koji spominju, na primjer, da će ECB biti e, omogućiti da se povećaju sankcije ili oduzimaju licence s bankama mislim da tu e, govorimo o prijavljivanju, a ne o tržnom natjecanju. Dakle, moramo imati i taj i to na umu. Eto, staću tu. Mislim da je vremenski okvir važan. Nemamo izgubiti iz uma globalni kontekst. Možda bismo mogli za ovaj stručni aspekt produžiti malo rokove ali veselim se u svakom slučaju rasprave, mislim da imamo dobar početak, a sada možemo priviti kraju u raspravu. Thank you. Now Rina Ronja Kari, Gue. Hvala sad u ime Gue, Rina Konja, Kari. Hvala. ne želim reći da se potnosti slažemo, zalažemo za ovo izvješće. Hvala što ste ovo uzeli kao polazište. Dopusti samo da iznesem određen broj eh, elemenata. Neki su već eh, izneseni, ali bih žela ponoviti stvari. Dakle, koja će biti polje primjene ove direktive? I zašto središnje banke ne bi bilo uključene? Jer ako, europske, ako središnje banke ne sudjeluju, onda gubimo čitav jedan aspekt Dakle, zašto se ne bi mogao predvidjeti barem jedan djelomično sudjelovanje središnjih banaka? To je e, gornji prag vrijednostnih papira koji mogu biti korišteni u e, financijskim transakcijama. Tu se ne slažemo s tobom, mislim da bi bilo dobro imati gornji prag i njega bi trebalo što prije uvesti, uključiti. Kada je riječ o transparentnosti, mislim da je to jedan od velikih ciljeva ove direktive, dakle da se stvori transparentnost ne bismo li mogli povećati dodatno tu transparentnost tako što bismo povećali pravo uvida u rezultate transakcija. To bi omogućilo da se jasnije protumače stvari. Isto tako određen broj e, odredbi proslijediti na neregulirani sektor. I ovo su neke informacije koje bi također trebao proslijediti javnosti. Zatim zadnja točka odnosi se na članak 22. koja govori o e, notifikaciji povreda. Mislim da moramo biti oprezni, dakle, kako zaštiti one koji e, prokazuju povrede pravila, dakle zviždače. Tako da se zalažem za to da im se da financijski poticaj. To bi ih vjerojatno stimuliralo, potaklo, ali istovremeno to nije dovoljno jer treba ih zaštiti. Dakle, ukoliko netko e, povredi neka pravila, on ne treba biti kasnije kašnjen, već zaštićen za prokazivanje. Dakle, evo, neka treba nešto promijeniti, ali hvala u svakom slučaju za ovaj dobar e, početak. Hvala sada Eva Želi, u ime zelenika. Hvala predsjedavajući, najviša hvala izvjestitelju Renatu Soru na jako dobrom i zanimljivom e, nacrtu e, izvješća. Najprije želimo ukazati na određen broj jako važnih e, točaka koji se odnose na FSB predloge. upotno smo svjesni minimalnih normi za tu mjeru. Također podržavamo vaš predlog da se produži poljoprimjene kako bi se uključili ne financijski aspekti. Također slažemo sa e, člankom 13. da se povećaju obveze e, transparentnosti i, i da se uključe kreditne institucije. Konačno cijenimo vaš prijedlog e, da se uspostavi metodologija za rezanja kako bi se brzo provela provele e, preporuke iz odbora za financijsku stabilnost. Također smo uložili određen broj dodatnih amandmana kako bi se dodatno pojačao e, izvorni prijedlog komisije glede sljedećih tema. Proširenje poje primjene IFSB-a i agregiranog objelodanjivanja. Mislimo da ima još e, valjenih razloga da se to napravi. Isto tako potrebno je da ESMA e, podnosi izvješće o vrstama i količinama i s tako povezanosti e, raznih klastera. Druge odredbe zahtijevaju dakle, objelodanjivanje agregiranih rezultata Konačno dodajemo korak e, Dalje o transparentnosti mi ćemo uložiti amandmane i tražiti od Europske komisije da ocjeni e, zakon o nesolventnosti i da se harmoniziraju mjere glede sft dakle transakcija financiranja vrijednostnih papira. I isto tako što se tiče repo e, resolucija i thus avoiding Dragi izvjestitelju, izvjestitelji u Sjeni, veselim se suradnji s vama u ovom e, konstruktivnom duhu i da završimo ovaj jako važan posao. Hvala. Thank you. E, e u ime fdd ne vidim nikoga. Prelazimo na spontane javljanje za riječ. Dobro. Izvjestitelj može onda odgovoriti. Renato, izvoli imaš riječ. Molte grazie, Presidente. Hvala lijepa. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni na komentarima. Vaši su komentari vrlo zanimljivi svi su vrlo konstruktivni i svi žele da se ovaj rad što e, bolje i brže završi. Njega se smatra stručnim, tehničkim, ali e, on je sasvim sigurno jako važan za dobro funkcioniranje europskih tržišta. Što tiče operacija s kolateralama, treba jamčiti likvidnost tržišta. Nadamo se da će to tržište u budućnosti zaista sudjelovati i u financiranju realnog gospodarstva, zamijeniti djelomično bankovne kanale i isto tako e, pomoći poduzećima u Europi. Svi mi dakle želimo da se e, rad na ovome završi čak i ako damo više dana za ulaganje amandmana i vodit ćemo sasvim sigurno još neke rasprave, ali u svakom slučaju važno je da se ovaj propis napiše na najbolji mogući način. Moramo uzeti u obzir, dakle, primjedbe koje su dane, uključujući i ovo danas postoje podne. Pitanje koje se odnosilo na izuzeće središnjih banaka. S jedne strane traži se veća transparentnost prema tome da se e, bude upoznat sa složenim transakcijama i operacijama na tržištu. S druge pak strane postoji interes e, Europske središnje banke da završi, odnosno da vodi na najučinkovitiji mogući način e, monetarnu politiku. To je sasvim sigurno interes koji e, moramo uvažiti i kao što je rekla Danuta Hubner, moramo dakle naći e, neku ravnotežu gdje će se zajamčiti i transparentnost i e, diskrecija <clears throat> i tu dakle pojedina javna tijela moraju surađivati na odgovarajući način. o transakcijama koji su predmet naših e, propisa naše uredbe. Ono što se zapravo događa e, kada definiramo to ponovno korištenje. Moguće je da u to nisu ušle sve operacije. Ja ću pregledati vaše amandmane i dakle možemo proširiti popis operacija koje sada imamo ali mislim da je vrlo važna upravo ta zaštitna klauzula kojom se ovlašćuje Europska komisija da listu proširi za slučaj da e, treba na nju uvrstiti ili operacije koje smo sada zaboravili uvrstiti ili pak koji će se jednoga dana e, ustanoviti kao nove e, operacije, a koje će se s obzirom na tržište pokazati nužnjima da izlačimo pouke iz iskustava vezanih za Emir. Učimo također i na greškama Emira. Ono e, što sam ja nazvao e, da e, sve to treba biti jasnije. To je upravo ono što je rekla kolegica Swinburne, da se iz tog disjeja mora dobro sve objasniti, sve treba staviti u različite polja koje postoje u upisniku e, transakcija. Sve to činimo e, kako bismo dobili iz toga sve potrebne informacije koje omogućuju da se točno može slijediti put svake transakcije svakog vrijednosnog papira i e, dakle da sve to e, može e, odgovarajući e, pratiti. Možda bismo morali još e, vidjeti je li obveza obavješćivanja i jedne i druge strane, nije li nešto što moramo također tražiti i samo za jedan dio transakcije. Postavili ste mi pitanje o području primjene. Zašto ga proširiti na kreditne ustanove i na velike poduzeća, odnosno corporate? Zašto? Pa zato što želimo znati kakav e, je količina e, vrijednosnica na tržištu. Želimo znati o čemu govorimo, koja je dimenzija, čak ako jednom budu i e, uđemo u e, e, teža vremena. E, mislim da ne postupiti na taj način da bi jednostavno predstavljao nemar. Postoje vrlo velika poduzeća koja mogu koristiti vlastita likvidnost koristiti ili repo ili druge vrste e, sredstava koje imaju u svom portfelju. Radi se o vrlo velikim tvrtkama koje mogu izvršiti ovakav zadatak. E, za slučaj da to bude potrebno, možemo tražiti da sve to teče glatko i jednostavno e, kako se obveze tih društava ne bi povećavale. Sve mora biti dakle transparentno, međutim one tvrtke koje imaju dionice na burzi moraju u tromjesečnim izvješćima i godišnjim izvješćima točno reći kakvu, koliko imaju likvidnosti, na koji način je koriste, kako koriste uloge. Drugim riječima, one moraju položiti račune i o tome kakvo je trgovanje vrijednostnim papirima. Prema tome, ne mislim da ovdje tražimo preveliku obvezu, da to ništa previše tražimo od e, dakle e, e, tih velikih društava. Što se na kraju tiče tih korektivnih faktora, tih rezova, to je vezano za strukturne reforme i paket Likanen. E, bavilo se e, tu ne samo većom transparentnošću, već i e, solidnošću i većom otpornošću europskog sustava. Stoga se meni čini da nema ništa loše a da ni ne samo ostvarimo ovim propisom e, novu e, veću transparentnost, a već i veću otpornost europskog financijskog sustava. Mi se ovdje bavimo vrstom operacijama koje kod nas i nisu marginalne. Njih ima jako, jako puno e, na jedan član upravnog odbora Europske središnje banke je rekao da su u ovim situacijama financijske operacije one koje imaju puno prevelik efekt poluge. E, prema tome FSP je već jasno rekla kako treba djelovati na tržištu i zaista mislim da mi to ne smijemo zanemariti. Ja mislim da možemo eventualno pokušati u potpunosti iskoristiti cjelokupnu aktivnost SMB-a i SMB. I dakle, ja mislim da e, to treba napraviti na način da bi se ESMI dalo dovoljno vremena da procjeni konačne rezultate fsmp a i da E, tu e, iskoristi u svojem krajnjem e, propisu ovo što će stajati u izvješću FSB-a. Evo, mislim da je to ono što možemo napraviti danas. Mislim da ćemo, kada budemo raspravljali i surađivali na taj način, radili otvoreno, da ćemo ostvariti ono što trebamo u određenim financijskim rokovima koje su dakle vremenskim rokovima i da ćemo na taj način europskim financijskim tržištima dati veću stabilnost. Ali isto tako da ćemo im omogućiti da u svakodnevnom radu financijska industrija bolje i glađe posluje. Hvala. Izvjestitelj imamo Izvjestitelj postavio pitanja komisiji, imamo vremena za kratko izlaganje predsjednika komisije, imamo tu patika persona, tako da vam odmah predajem riječ. Hvala predsjedavajući. Čestam izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni na tome što su se uspjeli snaći s ovako kompleksnom temom. Kao što je gospodin Hopmark rekao u terminologiji Donalda Ransvelda, ovdje se se radi o poznatim neznanicama SFTR, zvuči stručno, tehnički, ali Stvar u tome da su tijekom financijske krize e, firme posuđivale svoje vrijednostne papire drugim e, e, financijskim institucijama za kredite. Znamo da regulatori žele više znati o tom što se dešava u tom području, sve se vrti oko transparentnosti. Izvjestitelju po našem mišljenju je poboljšao zasigurno prijedlog komisije u određenom broju područja. Imamo četiri stvari koje želimo istaknuti. Rezovi, tehnički izrazi smanjenje kolaterale za transakcije, to nije u prijedlogu komisije, u, nije niti u sadržanom pristupu vijeća. Zašto? Zato što postoje dvije nepoznanice i jedna pozna, poznanica jedna je što ne znamo koje će biti, kako će izgledati konačna međunarodna pravila, znaćemo 2016. godine, sredinom 2016. kako će izgledati konačna pravila. Dakle, sada ne znamo kakav je utjecaj uvođenja tih pravila e, na rezove, ne znamo, nemamo nikakvu procjenu unutar komisije, a ono što je poznat, to jeste pravni problem, to, se, to je posao za odvjetnike, za pravnike u našim institucijama, da li možemo sada to prepustiti ESMI ili EBA, ne znamo koja, koje od tih tijela bi se trebalo time baviti, jer ne znamo što je to što ćemo delegirati, dakle moramo sačekati 2016. godine, no postoji tu i pravno pitanje, koje moramo riješiti. Druga stvar, definicija reuse, ponovne uporabe, dakle pozdravljam pristup izvjestelja. izvjestitelj se zasnovao na gospodarskoj definiciji koju koristi odbor za financijsku stabilnost, e FB, to nam je potrebno za financijsku regulativu u Europi. Vidimo određen broj e, poboljšanja e, moramo provjeriti da li će to pravno dovoljno zadovoljavajući funkcionirati. E, predlažemo izvjestiteljima sjen da pogledaju vijeće, e, tekst vijeća koji upravo to rade, da se stavlja se taj izraz u pravno adekvatan e, kontekst i nema nikakvih poteškoća glede trenutno postojećih europskih zakona. Zatim treća je neznata nepoznanica što se tiče izveća banaka, uviđamo da središnje banke ne žele e, prijavljivati e, trgovinski repozitorij e, i jasno nam je zašto to trgovinske banke ne žele proslijediti drugim tijelima. Tu imamo pravo tajnosti nije da ne želimo, da ne želimo, da ne znamo zašto oni to ne žele, ali ipak e, druga tijela, drugim tijelima su potrebne te informacije kako bi provele e, ured e, mjere, dakle ne mogu odrađivati svoj posao i zašto izgleda da hoće izbaciti 30% repo tržišta, 30% Dakle, zanima me čuti predlog gospode Soru i Hübner. Dakle, nađemo rješenje za ovo. Sigurno je da jedno e, javno tijelo treba imati dovoljno povjerenja u drugo javno tijelo da e, mu povjeri e, informaciju. Zadnja stvar radi se o bjelovedenjivanjima u javnim računima. Transparentan pristup je jako važan. Moramo još saznati nešto glede motivacije o ovoj proporcionalnosti, o koristi, o vrijednosti toga, ali u svakom slučaju vjerujemo da je to vrijedno razmatranja. Posljedno pitanje e, izvjestitelja i gospođe Hübner e, jednostrano i dvostrano izvješćivanje. Komisija misli da je ovo dobra ideja. Ne samo što mislimo da je to dobra ideja, već i odbor za financijsku stabilnost to preporučuje, dakle FSB, jer dvostrano izvješćivanje maksimizira e, broj prikupljenih podataka i povećava točnost e, podataka. Poslije pitanje kakvo je iskustvo Emira, da li je to analizirano na zahtjev e, parlamenta. Dakle, trgovinski repozitorij je nešto napreduje. Oni su u stanju dakle, prilagoditi i uskladiti e, ove podatke i u svakom slučaju provjeriti da nema dvostruko računovodstvo, trgovinsko računovodstvo. Eto, toliko od mene. Hvala najviše. So we found another post. Evo, dakle, imamo, našli smo novi e, rok za amandmane s kojim se slažu izvjestelji, izvjestelji u sjen, treći veljače, utorak 3. veljače. Imamo dakle rok za amandmane, zatim razmatranje će biti 23. veljače, glasovanje 23. ožujka, a potvrđuje se dakle na glasanju u e, travnju na plenarnom zasjedanju. Hvala. Ja sad ne vidim e, u dvorani izvjestitelja, e, sljedeće točke dnevnog reda, pa ćemo napraviti kratku stanku i nastaviti s radom u 5.35 kao što je predviđeno. Dakle, imamo zadnju točku izvješće o tržišnom natjecanju.

Hvala <laughs>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

Yes. Okay, colleagues, we can start now our last point in the agenda. E, dragi kolege, eto sada možemo početi sa posljednjom točkom dnevnog reda, to je izvješće o e, politici tržišnog natjecanja Europske unije. Izvjestitelj Morten Mesečnik, izvolite. Hvala lijepa. Znam, ovo je posljednja točka dnevnog reda što naravno ne znači e, da je to e, znači da je ovo zadnji prioritet među onim što čime se bavimo. E, imao sam sastanak s izvjestiteljima u sjeni koliko sam shvatio. Uspjeli smo napraviti čitav niz kompromisnih amandmana. Dakle, radili smo konstruktivno i e, pripremio sam jedan e, popis prijedloga tih nacrta amendmana za izvješće. E, to ću vam sve reći, ali neću podrobno davati sva amandmane. Želim se zahvaliti izvjestiteljima u sjeni. Bili su vrlo fleksibilni i radili smo s puno razumijevanja. Mislim da je cijeli ovaj proces, za njega je značajno e, da e, tržišno natjecanje koje je isključivo e, ovlasti komisije, dakle da u cijelom tom dosjeju mi pokušamo djelovati jedinstveno. To ne samo da je važno politički za Europski parlament, to je već i nužno budemo li htjeli da se usvoje one, one točke na kojima mi inzistiramo. E, ovdje je situacija drugačija nego li ranije, naime po prvi puta se naglašavaju novi i ambiciozni ciljevi, a to odražava i e, sastav, e, novi sastav parlamenta. Ja sam ponosan na to, ne zato što sam izvjestelj, nego zapravo kako smo mi dobar tim kao izvjestelji i izvjestelji u sjeni i radimo na tome, želimo da ovo uspije. Kompromisni su dakle amandmani tu i dalje sam stvarno otvoren za sve e, vaše komentare u svrhu poboljšanja. Istovremeno se nadam da ćemo sljedećeg tjedna, kao što je i dogovoreno, glasati o tome. E, nadam se da je ovaj E, prijedlog glasačke liste, ona s kojim ćete se vi složiti. Ja ću e, sada e, stati, nadam se da će svi izvjestelji u sjeni mi dati još više dobrih komentara. Hvala, sada gospodin Tibor Stanji, socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Prije svega želim čestitati izvjestitelju i e, svim kolegama koji su radili na a, ovom dosjeu. Vi ste stvarno briljantno odradili e, vaš posao. Činjenica jest da e, za većinu e, točaka možemo postići dobar kompromis. Čini mi se da ovo izvješće zapravo e, vrlo dobro e, napreduje i da je prično uravnoteženo. Istovremeno moram reći da mi socijalisti i demokrati imamo još uvijek neka otvorena pitanja. Usudio bih se reći da su za nas neki kompromisni amandmani problematični prije svega i tu zaista računam na mudrost članova ovog odbora te se nadam da će velik e, broj e, kolega e, pridonijeti konačnom rezultatu. Dakle, jedno od najkompliciranijih aspekata jesu e, usluge općeg, od općeg e, ekonomskog interesa. U e, kompromisnom prijedlogu još uvijek smo jako, jako daleko od stava socijalista. Neću sada o tome previše govoriti, međutim, taj e, sektor e, usluga e, o kojem govorimo predstavlja zaista veliki dio sektora u europskim državama članicama. Pa mislim da bismo učinkovitijom odredbom dobili puno više. Priroda tih vrsta usluga je upravo takva da ih mi ne možemo procjenjivati e, sa stanovišta e, čistog tržišnog natjecanja. To je jedan specifičan aspekt e, života u Europi. Smatram da je to područje gdje su stavovi relativno daleki jedni od drugih naročito eh, kad se radi o onome na čemu insistira Europska pučka stranka. još jedna stvar koju moram reći, za je to ključno pitanje. Svi zastupnici Europskog parlamenta e, sasvim jasno e, znaju zašto je ovo važno za ljevicu. Drugi značajan aspekt jest E, kompromis o liberalizaciji željezničkog prometa. Radi se o području koji je Europskoj uniji zadao e, možda najviše glavobolja i e, tu stvarno moramo postupiti oprezno. Postoji jedno treće pitanje, možda ne ključno, iako bih mogao dati argumente čak i da ga opišem kao ključno područje. I dodajem da sam e, tražio razumijevanje izvjestitelja kao izvjestitelja u sjeni. Možda ne e, vas kao odbora u cijelini, Mogli bi se svi o tome porazmisliti. U kompromisnom amandmanu L spominje se ime tvrtke, konkretno Google-a. Drago mi je da do sada nitko nije krivo shvatio našu inicijativu. Mi nekako želimo u osnovi izbjeći imena tvrtki, jer nije tu baš samo Google o kojem se govori. Mogli bismo govoriti, naprijed kad se govorilo o genetski modificiranim organizmima, postoji jedna tvrtka čije ime nitko nije spomenuo. A o tome se svejedno govorilo. Dakle, neću sada o tome govoriti. Europski parlament e, zna da postoji e, čitav niz tvrtki kada bismo već htjeli govoriti o konkretnim slučajevima. Mi zapravo ovdje imamo rezervu. E, zašto? Zato što je to stvar načela e, više nego li da se tu e, založemo u ovom konkretnom slučaju. Mi mislimo da možemo formulirati točno ono što želimo, a da pritom ne spomenemo ime neke tvrtke izrijekom. I, I još jedna stvar e, koju želim e, zatražiti. Postoji čitav niz područja, ne samo ključnih područja, e, već i neke sekundarna područja koja su možda manje važna, koje nisu pokrivene različitim kompromisima i e, ne možemo ih pokriti kompromisima. U svakom slučaju pojedini amandmani mogu igrati značajnu ulogu. Ja ovdje ovu primjedbu usmjeravam na digitalno i jedinstveno tržište. Dakle, E, tu ostaje još e, manevarskog prostora za pojedinačne amandmane i to dosta tog manevarskog prostora. U osnovi želim reći da je posao dobro obavljen i čestitam svima koji su sudjelovali u njemu do sada. Hvala lijepa. Sada Werner Langen ima riječ. Molim vas za razumijevanje što ne mogu dugo govoriti, ali imam delegirani glas, a rekli su mi da... Imam dakle bolesni glas, kratko jasno, i rekli su mi da ne puno govoriti, pa oprostite. Prvo hvala izvjestitelju. Mislim da smo jedan dio kompromisa koje nam je on ovdje prezentirao, da ih možemo dakle prihvatiti bez ikakvih izmjena. A po, e, pojedinačno ćemo se još dogovoriti po našim klubovima zastupnika i to na temelju ove predložene popisa o glasovanju. će riječ o tome da, mislim, govorit ćemo o tome da vidimo da li su pojedini zahtjevi sa amandmanima još unutra uvršteni i dodani. Uglavnom, odlučili smo već o tome, ali treba nam konačno popis za glasovanje. Mislim da u kompromisu B to imamo jedan uh, amandman o socijalnom dumping, da se socijalni dumping izbriše i nije to uzeto u obzir, ali o tome ćemo još razgovarati. Mi smo apsolutno uvjereni da je politika zaštite tržišnog natjecanja jedan od glavnih stupova europskog gospodarstva i da pratnjom i dakle nadzorom e, tog tržišnog natjecanja u Europi i konstantnim nadzorom i razgovorima sa nadležnim povjerenicima da su to vrlo bitne stvari, da su one nužne čak od formuliranja bilo kakvih propisa, bilo kakvih smjernica ili bilo kakvih ograničavanja tržišta ili bilo kakvih sankcija. Naime, komisija sad već radi skupa sa nadzorom bankarskih usluga isto i mislim da je komisija ta koja onda tu propisuje različite sankcije, a za to je nužno da se surađuje e, u dijaloški s nama. Ja sam do sad uvijek zapravo branio komisiju, ali sad je potrebno da znamo da mi moramo ući u procesu odlučivanja ili barem voditi intenzivni dijalog nego što je to bilo u prošlosti slučaj. Jer mislim, bez obzira da li se radi o usvajanju nekakvih smjernica za bilo koje područje, e, a pritom se nije uzeo u obzir naše mišljenje. Dakle, toga još u kompromisnom tekstu, tekstu o kompromisima nema, ali je sadržano u pojedinim amandmanima. Rekao sam dakle o kompromisu B, a sada kompromis C. Tu smo smatrali da se jedan dio jednostavno mora izbrisati. Mislim recimo da se mogu u tom kontekstu imenovati različita poduzeća pogotovo u, recimo imali smo već s obzirom da je o prethodnom mandatu recimo povjerenik im je čak pretjerano oprezan prema Google. E, ja koliko sam se informirao, Google je možda u nekim zemljama, posebno u jednoj zemlji još veći, još prisutniji na tržištu, nego što je on to prisutan u prosjeku na, u ostatku Evropske unije. I sad mislim da je posebno ovo pitanje nelojalne konkurencije i nepoštene konkurencije na bazi recimo e, ovo koliko ko plaća poreza s obzirom na ono koliko ima koristi. Mislim da je to ta tema koja će idućih godina nas rukovoditi, pogotovo i kad je Google u pitanju, općenito e-prodaja i internetno područje. Jer vidite, na konačnom će, u konačnici će upravo taj novo nastalo tržište, veliku ulogu će igrati Google pa Amazon i drugi takvi, i mislim da oni jednostavno nekako prolaze mimo normalnog ekonomskog privrednog života i de facto ne plaćaju adekvatne poreze s obzirom na onu korist koju oni ovdje imaju i zarade na europskom tržištu. Zato predlažem da još jedan puta dobro popričamo o tome i zajedno s izvjestiteljem, pogotovo što je izvjestitelj već signalizirao stanovitu spremnost na takav razgovor kako bi naš izvještaj na kraju stvarno onda bio kompletan i dobar. Moja zadnja napomena, tri stranice uvoda o tome kako je to bilo u prošlosti, vjerojatno to potakno, poteklo od tajništva. Mislim da bi bez toga mogli živjeti, to si prištedjeti. Dovoljno je da uzmemo aktualno zakonodavstvo zadnje dvije godine, to je dovoljno. Ne je nam sad ovdje nabrajanje razno raznih vještačenja i stručnih, e, stručnih e, tu analiza, to će se koštati papira, koštat će za prijevod, koštat će nepotrebno, prema tome je dovoljno da se tajništvo obratimo i da jednostavno kažemo da ćemo taj tekst unaprijed malo skratiti. Ta, ta tri te teksta gdje se spominje dragi Bog i cijeli svijet i smisao života nisu više relevantni, možemo ih brisati. Hvala. Thank you. Next speaker, Ramon Tremosa. Hvala, sada Ramon Tremosa. Hvala predsjedniče. Prije svega želim E, se zahvaliti izvjestitelju koji je vrlo dobro i pametno radio. Ovo nije i jako izvješće. Naizgled je slako, međutim nije. Imamo oko 300 amantmana, imamo svi različite stavove, dolazimo iz različitih država e, u kojima je život sasvim različit. Nadam se da ćemo na kraju imati vrlo dobro izvješće o kojem će se dogovoriti sve e, glavne, eh, svi glavni klubovi eh, zastupnika ovog parlamenta. Ja sam eh, izvjestelj u i ja se zaista nudim da radimo na ovim pitanjima. Jer s obzirom na mandat Europske komisije mislim da bi bilo zaista važno da veliki klubovi zastupnika Europskog parlamenta usvoje to izvješće. Bude li trebalo da više radimo skupa, ja sam e, spreman na tome. Socijalisti i demokrati su naravno važan e, klub i želimo da sudjelujete u svim e, kompromisima. I liberali, mi nemamo zapravo nikakav kompromisni amandman ovdje, ali mi želimo surađivati, jasno nam je ovo što vas brine. E, o amandmanu e, vezanom za promet, to je amandman koji sam ja uložio. Ja sam otvoren za e, to da o tome razgovaramo. Govorimo o otvaranju željezničkog prometa, ne o njegovoj liberalizaciji. Dakle, ja želim da socijalisti budu dio svih velikih kompromisa i zato ćemo raditi na tome. Što se tiče pak google Prošle smo godine vodili zanimljivu raspravu i na kraju klub socijalista i demokrata, e, ne znam, mi smo se dogovorili da je vrlo važno da se spomene izrekom ime te tvrtke. Jer udio Google u, ne, u državama članicama raste u nekim zemljama sa 90 na 96%. Mi očekujemo da e, povjerenik nešto napravi, jer Google postoje jedina tvrtka u Europi i za dve, tri godine više ni neće biti tržišnog natjecanja. Ja mislim da e, se e, postoji zabrinutosti među njemačkim socijalistima s SPD-om a u kompromisu o Google mi govorimo o povlaštenom položaju. A osim toga Google ima i još jednu e, vrlo lošu poslovnu praksu. Drugim riječima da on e, jede e, druge, odnosno udalećuje druge tvrtke a to je zaista problematično. Mi e, ne govorimo o tome da Google krade promet od drugih manjih tvrtki. Mi govorimo samo o povlaštenom tretmanu. Mi bismo morali govoriti o tome. To stoji u medijima. Zašto mi moramo e, napraviti autocenzuru? Ja mislim da ovako kako je ovo sročeno je sasvim u redu. Mi tražimo od komisije da se time pozabavi i tako dalje. Naravno, otvoreni smo za razgovor s vama. E, kao što smo vas trebali prošle godine, dali smo jaki mandat komisiji i e, građani od nas traže da e, branimo tržišno natjecanje konkurentnost na E, e, digitalnom tržištu. I na kraju e, trebamo zatražiti da opća uprava za tržišno natjecanje dobije više resursa. Jednostavno, mi bismo morali iz manje korisnih glavnih uprava moći prebaciti ljude u opću upravu za tržišno natjecanje nije u redu da neke tvrtke imaju više predstavnika, više lobista u Briselu, nego li što u općoj upravi za tržišno natjecanje ljudi rade na određenim dosjejima. Šteta je isto tako da nismo imali vremena govoriti o e, e, kolaborativnoj ekonomiji. Nadam se da ćemo to moći jednom prilikom napraviti. I treba pozvati komisiju da se vidi mogu li se primijeniti sankcije kada određene tvrtke sudjeluju u kartelima, kada formiraju kartele. To je nešto što bi se trebalo analizirati. Čini mi se da kada e, ljudi e, su e, sudjelovali u kartelu, da možda oni ne bi trebali dobiti neka, neke vrlo važne poslove. Mislim da se o tome radi. E, zahvalit ću se dakle svima na ovo što su ostvarili i nadam se da ćemo na korist svih nas postići vrlo dobar E, vrlo dakle, dobro izvješće. Hvala sada. E, Paloma Lopez za GUE. Dobar dan. Um, mnogi su zastupnici e, iz različitih klubova zastupnika govorili tako da vidimo koliko je važno tržišno natjecanje u EU. Revidirati politiku tržišnog natjecanja u EU zaista je važno kako bi smo na demokratski i stvaran način sve priredili. S političkog stanovišta mi se ne slažemo s velikim brojem amandmana. Želimo međutim čestitati svim zastupnicima koji su ih izradili. Vrlo su e, važan e, posao obavili. A naš klub zastupnika želi da se zaštite interesi europskih radnika i radnica žele da se u Europskoj uniji stvori naraštaj kojim će imati radna mjesta. Mi se također zalažemo i za javne službe, za javne usluge. Politika tržišnog natjecanja nije način da se napadaju tvrtke koje u e, regijama koje su pogođene krizom stvaraju radna mjesta. Europska komisija prije nego što djeluje mora uzeti u obzir kakav učinak to ima na socijalne i ekonomske prilike. Oni e, vrlo često se e, ne bave tim e, utjecajima koje će to imati u određenim područjima. Ako politika europskog tržišnog nacionalja Europske unije ne uzme u obzir te čimbenike, to će ići na ustrb kvaliteti europske industrije koja bi trebala samo rasti u budućnosti. Ukidanje mnogih e, pravila e, i deregulativa zapravo e, ide na uštrb građanima. A i mislim da politika tržišnog natjecanja mora biti na uslugu građana i e, mora biti za europske građane, a ne obrnuto. Moramo pokušati riješiti specifične probleme u određenim sektorima. U e, prehrambeno-poljoprivrednom sektoru e, veliki lanci bi morali se na odgovarajući način ponašati kada su u pitanju cijene otkupa od poljoprivrednika mi se također protivimo nekim e, bankovnim e, e, potporama koje daju europske države koje zapravo ni u čemu ne pomažu europskom gospodarstvu. Također moram reći da smo osudili neke aspekte vezane za obnovljivu energiju pa E, u Španjolskoj. Mi želimo jednostavno da u Španjolskoj e, izbjegnemo siromaštvo u koje ljudi padaju pa zato ne mogu plaćati energente. U Španjolskoj je 10.000 ljudi umrlo zbog toga što se nisu mogli grijati. Mi moramo raditi za građane, e, ne smijemo nametnuti još veću liberalizaciju. Hvala lijepa. Hvala lijepo, predsjedavajući. I ja bih prvo htio zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću i na našoj suradnji. Vjerojatno ima vrlo malo gospodarsko-političkih temi e, kod kojih su mišljenja različitih klubova zastupnika toliko divergentna kao upravo kod tržišnog natjecanja, a ipak smo uspjeli konstruktivno surađivati i zajedničkim snagama izraditi ovo, iz, ovo izvješće što mislim da je bila jedna velika uloga za to i velika zasluga našeg izvjestitelja. Neću sad prolaziti kroz čitavo izvješće, ali ću se recimo ograničiti na tri ili četiri važne točke. One koje su nama posebno na srcu. To je amandman 277 za koji ćemo tražiti posebno glasovanje. E, govori se o Laks, Liksu, o luksemburskom Liks aferi dakle različitim poreznim dilovima za osta stanovite poduzeća, kao što je kolega Langan već rekao, to apsolutno djeluje loše, dakle distorzija tržišta se dolazi, još narušava naše zajedničko tržište i mislimo da se komisija tu mora intervenirati. Mi smo već pregovarali prije nego što je komisija osnovala za nadležni odbor i skupila dovoljno potpisa, ali mi moramo na tome insistirati jer to je apsolutno jedno narušavanje i kršenje našeg zajedničkog tržišta koje je jedna zemlja provela, konkretno Luksemburg. Ostale stvari su uglavnom u poglavlju o komunikacijskim tehnologijama tu imamo dva amandmana koje smo mi dali, koji su predložili i koje nažalost nisu uvršteni, ja bih to volio da je uvršteno. Jedno je poziv komisiji da kod javne nabave e, posebno uzme u obzir e, otvoreni softver i legalni softver i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to bilo jako interes Europske komisije da upravo na tom području odredi standarde i na taj način djeluje na javno na, na, na, na tržišno natjecanje. A druga stvar, ako je jedno unutarnje tržište zapravo jedna od velikih političkih tema u ovom sazivu Europskog parlamenta, onda mislim da će još onda bi se trebali naravno i izjasniti zato da se napravi jedna fair, neutralna mreža po, kažem, što se tiče javnog e, natjecanja, maksimalno fair i korektna mreža i da se pazi na neutralnost mreže i da se da to, kažem, izjasnimo za to pred komisijom koja očito ima tu neke druge planove. Riječ je o energetskoj mreži. Zatim, da se vratim i na Google, koji nam je isto na srcu, u pregovorima mi se činilo malo čudim da su baš socijaldemokrati i zeleni se sad zauzimali za to da se na stup strama ne stavi bilo ko nego jedno posebno određeno poduzeće. Ja bi inače volio to da se načelo i sačuva i mislim da nema nikakvih razloga da se to poduzeće, ta korporacija iz bilo kojeg razloga špa, štedi i čuva. Prema tome mislim da treba postati praksom Europskog parlamenta da se poduzeća pogotovo te veličine poimence navode i ako se to na plenum, plenarno još i potvrdi, onda će eventualno moći po klubovima zastupnika još razmotriti kako ćemo u budućnosti konkretno postupati s tim, jer bit će i drugih velikih korporacija i poduzeća koji će se vjerojatno pojavljivati u raznim drugim izvješćima i raznim drugim slučajevima pa bi trebali načelno dogovoriti kako ćemo o tome jer mi smo za da ih se stavi na stup s nama. A inače rezultat je, da kažemo ukratko, sjajni pregovori, nadamo se da će se druge godine to tako sve i nastaviti. Hvala lijepo. Imamo još dvije javljanja za intervenciju od Kleštjaja za, u slobodnom javljanju. Prvo je kolega Dot. Izvolite, hvala. Kolegica Dot. Bit ću vrlo kratka i mislim da čestitamo prvo našem izvjestitelju kao izvjestitelju iz Sjene. Sjajno su to napravili, kao i Tibor i druge kolege rekli već, imamo čitav niz kompromisa koji su dobri, ali treba na njima još raditi. Posebno se fokusiram na područje usluga općeg e, ekonomskog instrumenta. To je velika stvar za javnost, jako važna. Za čitav niz naših izbornih jedinica, naših općina iz kojih dolazimo je to vrlo bitno. I u moje zemlji, ali u čitavoj Europi. Jer e, Mislim da nije zakonito da Evropska unija, nije legitimno da Evropska unija zapravo sprečava davanje usluga koji su dio demokratskog mandata neke vlade. Da vam dam konkretan primjer. Građani žele jedan energetski projekt u općini postaviti i kažu da im to nije u redu jer prema zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja ne mogu to raditi u vezi sa javnom rukom, odnosno općinom svojom zajednicom. Prema tome, ista stvar je isto tako kao socijalne, socijalni stanovi i rekli su im već da takva socijalna stanogradnja možda i neće biti više moguća jer ne mogu subvencionirati prema zakonu o zaštiti tržnog natjecanja. Mislim da bi morali sačuvati sposobnost naše javne institucije da mogu svoje demokratske mandate, zadaće koje svaka vlada dobila ispuniti. Da ispune ono što očekuju građani od njih, ono što je dio njihovog programa i dio našeg nacionalnog života. Prema tome, vrlo je bitno da se u ovim amandmanima to jednoznačno kaže glede ovog njihovog što ne žele nikako financirati bilo šta od javnog interesa. To ne bi išlo. Jer inače demokratski neće moći vladati naše javne institucije i naša vlada. Moramo naći jednu prihvetljivu formulaciju koja poštuje vlade, ali poštuje njihove građane. Meni su, i te se to jasno kaže, jer već su mi mnogi rekli, pogotovo iz naših izbornih jedinica, iz moje zemlje, ali od svukuda drugog, da je Evropska unija apsolutno prešla preko svih svojih granica i pretjerala i prešlo u ono za što nema ovlasti. Hvala, a sada kolega Lange. Samo pitanje kad ćemo dobiti naše popise za glasovanje. Bilo bi dobro da ih dobijemo pravo vremeno, jer bih volili u svom klubu zastupnika na miru dogovoriti i razmotriti. Petak, petak će biti. Petak će biti na raspolaganju. Hvala. A sada riječ dajem izvjestitelju na zaključnim primjedbama. Hvala predsjedavajući, hvala svima, ako smijem to kazati možda malo otvoreno, ali nije bilo od nekih većih iznenađenja. Dobro, veliko je zapravo veliko iznenađenje da demokršćani se ne pozivaju na knjigu postanka, ali inače sve ono o čemu smo pročili to je zapravo ono što smo već o čemu smo raspravljali na našim sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Malo me razočaralo to što je Tibor govorio i što je mi smo sve što smo napisali napravili u duhu kompromisa i znamo da nemamo nikakvih ovlasti, nikakvih mogućnosti da tu bilo šta pomaknemo ako ne budemo potpuno suglasni. Zato Tibor, ono što se tvoje objave koje ste vi sad dali s vašeg kluba zastupnika nas je malo kod e, kompromisa F malo po, potreslo i malo razočaralo. Evo, kao što je neko rekao, sve, sve je napravljeno zapravo i rađeno u jako dobroj atmosferi. A sada ako to znači da taj duh kompromisa e, završio i taj duh dobre suradnje završio zato što to socijalisti više ne žele onda nas to pogađa. Mi smo zapravo i s drugim grupama postigli kompromise jer smo znali da je tu bilo ili sve ili ništa i mi smo to postigli sa drugom najvećim klubom zastupnika sa svima u kuće. Ali vi recite ako vi dakle ne uspijete sa kompromisom pod P Uh, uspjet, ako ne nametnete svoju poziciju, onda nećete ni nešto drugo pristati. To me jako razočaralo. Pa dajte da onda razmotrimo sve ove amandmane i da dogovorimo. Dakle, za sve vas koji niste bili na tim raspravama i razgovorima. Mi smo govorili o trostrukim razinima da bi imali, gledajte, to je više od 300 amandmana koje smo morali nekako skratiti i tu postići kompromise. I sad nije to ovo ni malo iznenađujuće da ste vi sve prihvatili. Nije iznenađenje da gospodin Lange ne voli opće formulaciju o socijalnom dumpingu. Sve je to napravljeno zato da e, napravimo kompromis za sve klubove zastupnika, svako je nešto imao. Ali evo, tu imamo komisija povjerenika, na povjerenika želimo djelovati, komisiju Evropska, to se može postići samo ako postignemo kompromis, ako smo dovoljno fleksibilni, da bi postigli kompromis, pa da onda govorimo jednim glasom. Ili tako ili nikako. I zato sam, kažem, vrlo, vrlo razočaran da vidim ovdje da ništa od tih kompromisa, da neki traže ili F ili ništa i tako dalje. Ali, vidim da hoćete i pregovarati o nekim točkama još o transportu, o mnogim drugim. Nastavit ću, nastavit ću te pregovore. Čak i ako neki klubovi sada se ne žele ni pojaviti, ali ja mislim da je jednostavno to prevažno, a da bi to ugrozili zbog nekoliko sitnica. Evo, prošle, tjedna u Strasburu Socijaliste nisu imali nikakvih preporuka za ovu kuću. Mi možemo svi imati ovdje naše neovisne rezolucije. Svako je svojim putem i to će se o tom glasati, izglasat će se ili će se odbiti. Jel to hoćete? Ali to nije ni u kom slučaju moja ambicija kod ovog izvještaja. Ili ćemo govoriti jednim glasom ili nikako. Zato ćemo pokušati ponovno sjeti skupa i pregovarati. Ima naravno problema sa kompromisnim tekstovima. Da kažem otvoreno, što je problem? prošle tjedne smo se dogovorili da ćemo po blokovima odvojeno glasat. I sad me jako zanima kojom sekcijom, kojim blokom imaju socijalisti problema kod glasovanja. Sa svima ili sa onim zadnjim, s nekim riječima, recite mi nešto, recite mi s čim imate problema da možemo nastaviti pregovarati. O, e, kažete na, dakle, tržište liberalizacije i liberalizacija tržišta kod e, željeznica. Pa ja sam tu vrlo fleksibilan kod tih formulacija. Nemojte mi govoriti sve ili, ili to ili ništa. Dajte mi neke riječi, dajte mi, recite točno šta hoćete. Digitalno jedinstveno tržište, tu imam dobre vijesti. Čuo sam da IMCO, glas u IMCO, što će biti dio našeg izvještaja, odražava zapravo jedan dobar dio onog što smo mi stavili, e, što smo mi preporučili da se doda pa istvidli ste ovom našem uvodnoj, eksplanatornoj e, bilješci, ovom uvodu kojem se to objašnjava, vidite sve isto o tom digitalnom tržištu. Što se tiče ovog kompromisa, gospod Lange, o kojem vi govorite, svjestan sam ja da to nešto što nije baš taj socijalni dumping e, došao tek tako, ali dobro ajde da vidimo kamo se s tim možemo maknuti u, u duhu jednog kompromisa. Prošlog tjedna smo proveli skoro dva puna sata krasne u društvu u kojem smo uživali. Kao moram vam e, obavijestiti da kao predsjedajući moram u 6.30 ići na jedan vrlo važan sastanak za ovaj naš odbor. Pa vas lijepo molim da dođete do zaključaka. Dobro, morao sam biti malo emocionalan zbog ovog velikog izvještaja o tržnom natjecanju. Dakle, molim vas, iznesite svoje, molio sam vas za vaše sugestije i primjedbe, nisam ništa dobio ni od jednog kluba zastupnika. Pa onda sam dakle shvatio da očito smo relativno blizi, bliz, bliski u ovoj formulaciji koju imam u ovom prijedlogu. Prema tome, ako imate bilo kakvih još e, stvari koje ne, može, ne možete prihvatiti, donesite meni ili mojim asistentima i mi ćemo se dogovoriti i postići jedan apsolutnu suglasnost oko svih kompromisa. Dobro, 27. siječnja se glasa na plenarnoj u Ožujku. Sljedeći sastanak ovog odbora održat će se u ponedjeljak u 3 sata poslije podne u 15 sati i nastavljamo zatim cijeli dan u utorak iza toga. Hvala, sastanak je završen za danas.